Dame i gospodo, počet ćemo s radom. Dobar dan prevoditeljima. Cijeli dan ćete biti s nama. Evo, molim vas, prvo usvajanje dnevnog reda, možemo to usvojiti. Ako nema prigovora, nema prigovora. Nakon toga zapisnik e, sastanaka 7. i 25. rujna 2017. možemo ih usvojiti ako nema prigovora i onda možemo početi sa E, prijedlogom odluke da se izmijeni direktiva 2010. kroz 40 kroz EU vezano u e, znači razdoblje za donošenje delegiranih akata. Gospođa Meissner nije s nama ovdje, ali kol, naš kolega gospodin Telička će e, govoriti u njezino ime. Dajem vam riječ. Hvala. Danas je srijeda, imamo sastanak odbora za promet i turizam i gospođa Meissner nije mogla biti s nama danas ovdje, zbog toga ću s vama podijeliti njezina razmišljanja vezano uz to. Znači, Radi se znači o prvoj e, direktivi vezano uz pametni promet i to je bila prva e, direktiva vezano uz pristupačnost. Imali smo znači usvajanje delegarenih akata. Povjerenik je to e, potvrdio za sedam godina. To prije nekoliko tjedana je isteklo. Imamo E, znači važnost e, tog dokumenta u budućnosti zbog toga moramo usvojiti delegirane akte e, u skladu sa usvojenom praksom znači imamo usvajanje delegiranih akata za pet godina za razdoblje od pet godina i ako se ni jedan su od zakonodavac tome ne usprotivi, onda će se to e, produžiti e, prešutnim. Znači, to je također e, i usvojeno u okviru međuinstitucionalnog sporazuma. Izvjestiteljica se slaže sa prijedlogom komisije i ima znači u izvješću pet e, amandmana kako bismo onda jasnu e, strukturu imali. E, gospođa Arnautu je predložila dva amandmana vezano uz utjecaj država članica na delegirane akte. Svi to možete procijeniti. Gezine smatra da su e, stručne skupine već usvojene, e, već uključene u znači usvajanje delegiranih akata i delegirani akti ni u kojem slučaju ne mogu stupiti na snagu bez odobrenja i usvajanja vijeća. Ovo je pitanje bez ikakvih kontroverzi. Ja sam govorio o manmana i evo to je ono što sam želio reći u ime kolegice Meissner. Hvala gospodine Telička. Sada dajem e, riječ izvjestiteljima u sjenu. Gospodin Kor, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Gospodine Telička, molim da nam da u moje ime pozdravite Gezine jer je napravila zbilja izuzetan posao. Znači, mi se e, slažemo s ovim izvećima, uključujući i dva amandmana gospođe Arnautu. Hvala, gospođo predsjednice. Što se tiče ovog izvješća, kao e, izvjestiteljica u sjeni za e, socijaliste i e, demokrate podržavam amandmane izvjestiteljice kako bismo to mogli usvojiti u prvom čitanju, a što se tiče digitalnog tržišta i pametnog prometa moramo imati E, delegirane akte u budućnosti. Znači to je dio iz e, znači direktive 2010 kroz 40 e, čije su rasprave u tijeku, a ne podržavamo znači ove amandmane gospod ENF-a. Gospodin Zibu, izvolite. Hvala. Gospođo predsjednice. EKR e se može složiti sa u stajalištem izvjestiteljice, znači vezano uz delegirane akte i e, znači davanje ovlasti komisije. Ono što je važno za EKR je eh, da smatramo da je izuzetno važno da predvidimo povećano korištenje pametnih eh, sustava prometa u budućnosti. Isto tako moramo podcrtati da je međuinstitucionalni sporazum eh, uzet u obzir. Isto tako pozdravlja zahtjev komisije znači da imamo usklaživanje sa specifičnostima i EKR ovo podržava. Hvala. Hvala gospodine. E, gospodin Kramer, izvolite. E, kolega je e, odsutan i zbog toga ću ja predstaviti prijedloge. Slažemo se sa prijedlogima gospođe Meinsner, posebno što se tiče mogućnosti koje se daje parlamentu i vijeću da odbiju produženje sporazuma. Imamo znači tu mogućnost koja još nije dovoljno istražena. Vidjeli smo da na sjeveru Njemačke ne koristimo na najbolji način e, informacije koje su na raspolaganju i što se tiče digitalizacije još mnogo toga možemo napraviti i također vidimo i ono što nije e, provedeno. Gospođa Kilenen, izvolite. Gospođo predsjednice, e, ja se ispričavam, Katarina Konečna nije danas e, ovdje i ona je na sastanku delegacije za e, okoliš. Mi se slažemo sa e, zelenim što se tiče ovih izuzeća. Mi mislimo da sad tu ne trebamo imati nikakvu znači raspravu koja bi sad tu iznjedrila neke sukobe. U svakom slučaju podržavamo izvješće Gezine Meissner. Gospodine Pavel, dajem vam riječ. Ponovno. Mislim da ću govoriti vrlo dugo, ću time analizirati sva ova stajališta izvjestitelja u sjeni. Znači u jednom riječu da u svakom slučaju u ime Gezine e, zahvaljujem na ovom što je rečeno. Ovo je bio lagan posao. Hvala gospodine Telička. Imamo li možda predstavnike iz komisije koji žele nešto reći? Ne. Onda sam imala pravo što sam dala odmah riječ e, gospodinu Telički. Znači, e, glasanje vezano uz ovo izvješće je sutra u 9.00, dragi kolege. A sada nastavljamo sa radom. Radi se o izvješću vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika. Imamo znači početne kvalifikacije, periodično osposobljavanje vozačke dozvole. Odmah dajem riječ e, kolegi Peteru Lundgrenu. Gospodin izvestitelje, imate riječ. Hvala. Kad je komisija predložila ovaj predlog, ja sam to e, podržao. Ovdje imamo povećanje standarda, te isto tako povećanje profesionalnih e, e vještina vozača kamiona tijekom e, europske E, unije. Ovdje želimo smanjiti rizike, također povećati e, sigurnost na cesti. Isto tako se govori o standardima i profesionalnim e, vještinama kako bi se povećala konkurentnost diljem Europske unije. Ja smatram da je ovo postignuto, ali i ne predlažemo puno izmjena, ali neke stvari komisija ipak nije stavila u prvi plan. Znači naš prvi prioritet je sustav edukacije onako kako to postoji u Švedskoj ako osoba želi dobiti vozačku dozvolu onda ima e, uz sebe certificiranog instruktora tijekom provođenja komercijalnih aktivnosti i to je nešto neprocjenjivo. I možemo reći da u vozačkoj školi ima puno praktičnih stvari koje nikad ne možemo naučiti nego samo u praksi. Isto tako imamo e, također i tri e, određene e, znači testovi koji se provode u državama članicama. Isto tako dobro je da imamo povećanje od znači od alternativnog e, sustava goriva. Isto tako e, predlažem da e, vozači moraju imati poznavanja kako znači planirati putovanja tijekom visokih ili niskih temperatura, snijega i tako dalje. Osoba koja vozi na sjeveru Europe ili u alpskim regijama mora isto tako znati kako pričvrstiti lance. Nažalost, prečesto u Švedskoj vidimo da to nije slučaj i to je nešto što e, možete naučiti u 30 minuta u e, školi. Isto tako što se tiče registracije kontrole, znači trebamo to e, napraviti na osnovu nacionalnih registara, to daje mogućnost nacionalnim vlastima da daje informacije vezano s kvalifikacija i to kad imamo kontrole na cestama ili tijekom istrage. Isto tako to je dobro u, vezano uz borbu protiv lažnih certifikata a e, ostali e, amandmani su klarifikacije. U nekim područjima komisijin prijedlog nije dovoljno jasan i onda to dovoli do različitih interpretacija u različitim državama. Imali smo dva sastanka povjerenika u Sjeni koji su bili zbilja produktivni i od velike pomoći. E, dobio sam mnoge pomoći od vaših kolega i zbilja vam zahvaljujem na tome. Hvala, gospodine Lundgren. Hvala. A sada dajem e, gospođi Lukašenskoj. Ah, okay, so. E, pani przewodnicząca, tak jak powiedziałam, Hvala vam lijepa predsjedateljice. Kao što je izvjestitelj rekao, ja bih e, e, doista mislim da e, ne bih nikom poželjela tako naporan rad, a mi smo doista zahvalni. U svakom slučaju dobro je povećavati svijest vozača i edukacija treba biti kadri odgovoriti na izazove našeg vremena. Iznimno sam sretan što sre, sretna što mnogi e, komentari naših e, zastupnika su e, usvojeni te vjerujem da će ovo izvješće dati E, doprinos e, poboljšanju sigurnosti e, na cestama. Hvala gospodinu Lundgrenu, hvala svim kolegama koji su u tome sudjelovali. Sve su izvjestiteljice u sjeni žene, dakle odradile odličan posao. Hvala. Gospođo Grapin, izvolite. Mulțumi eh, colegilor, raportorului și raportorilor din umbră. Hvala, želimo zahvaliti izvjestitelju i drugim kolegama. I kao što je rekao gospodin Lundgren, naši sastanci su bili zbilja plodni. Izmjena ovih dviju direktiva ima za cilj e, poboljšanje cestovne sigurnosti, za nas je to jako važno, te također i poštenog tržišnog natjecanja, no e, to možemo postići samo kroz poboljšanje e, vještina i edukacije. Što se tiče političkih prepreka, moramo ih zaobići kako bismo usvojili razumni stav u okviru znači e, zahtjeva našeg kluba oni su uključeni u kompromise mi znači u našem klubu podržavamo sve kompromisne prijedloge. Isto tako smo mogli konstatirati da amandmani socijaldemokrata koji nisu dio kompromisa su također podržani i zbog toga u ovom trenutku želim zahvaliti EPP-u i izvjestiteljici, e, njihovoj izvjestiteljici koja podržava prijedloge SND-a. Što se tiče želja našeg političkog kluba, mi ih pronalazimo u ovom izvješću, posebno što se tiče operacija u e, znači e, području e, manje od 100 km, a što se tiče vozača ne možemo koristiti i learning, radi se o E, praksi koju ne možemo e, nadomjestiti znači ne možemo nadomjestiti ovo e, obrazovanje na terenu isto tako sutra ćemo glasati za vezano uz ovaj prijedlog što se tiče poboštanja cestovnog prometa a kad govorimo o kodu 95 5, imat ćemo ga znači sada na dokumentu vezano uz kvalifikaciju vozača i tu imamo želju za standardizacijom na području prometa. Mi ne želimo imati tu sad nikakvih iznenađenja kada na primjer prijevoznik zaposli e, vozača e, koji treba onda voziti vozilo u drugim državama članicama. Gospodine Ziler, izvolite. Hvala lijepa. Naš izvjestitelj u e, sjeni Zlotovski nije ovdje. Ja bih rekao samo nešto e, postupovno. Sedam kompromisa će gospodin Zlotovski podržati u ime naše grupacije. Hvala. Gospođa Bilbao, izvolite. Hvala lijepa e, predsjedateljice. Svima puno hvala. Zahvaljujem e, najprije Peteru Lundgrenu na određenom poslu koji, e, kojem je prethodila vrlo, vrlo iskrena e, rasprava, tako da vjerujem da ćemo uspjeti usvojiti ovaj prijedlog. Nama kao grupaciji čini se jako dobrim, čine se dobrim ovi kompromisi, a kroz amandmane o kojima ćemo glasovati će se ostvariti e, ciljevi ove direktive te njezinu primjenu učiniti puno e, boljom i djelotvornijom. I e, mi se slažemo sa predloženim ciljevima i željeli bismo bolju edukaciju i pripremu vozača radi sigurnosti u prometu. Osim toga, rasprava koju smo održali i koja je bila doista konstruktivna je e, bila debata o treningu, odnosno edukaciji i vještinama koje su potrebne za vozače e, kamiona i autobusa u Europskoj uniji i to s ciljem eh, i potizanja eh, svijesti vozača o rizicima s kojima se suočavaju i osim toga potrebno je eh, iskoristiti svaku priliku za povećanje svijesti vozača o rizicima e, na cestama Europske unije. E, dakle, e, vjerujemo da će ovi ciljevi biti ispunjeni i glasovat ćemo sutra za ovaj prijedlog. Hvala gospođo Bilbao, gospođa Kilenen, izvolite. Poštovani kolege, hvala Peteru i drugim kolegama na dobroj suradnji. Ja imam samo e, jednu stvar koju želim istaknuti, a moram reći da sam pomalo razočarana, možete i pretpostaviti o čemu se radi. Radi se o toj digitaliziranoj osobi. Nije mi se e, svidjelo da za e-training i, učenje ili e-učenje e, postavljamo rokove, e, a praksa e, je doista iznimno važna i moramo, treba nam to zakonodavstvo za države članice koje žele provesti edukaciju kroz ove e, druge metode e, učenja i nadam se da ćemo zato pronaći rješenje. Nadam se da će države članice koje e, stoje iza ideje o e-učenju da one nisu protiv stvarnog učenja. Mi kao grupacija GUE smo pomalo tužni i razočarani, ali razumijemo argumente drugih kolega u duhu kompromisa. Željela sam to reći. Evo, upravo u radi pregovora kad oni krenu i moram reći da sam zapravo bila iznimno zadovoljna sa suradnjom. Hvala gospođo Kilijan. Gospodin Kramer, izvolite. Da, ja bih se htio zahvaliti dakle, na suradnji kolegu Lundgren petero budući da su već e, prije mene svi sve rekli, neću se ponavljati. Dakle, e, što se tiče e, klime i takozvanog eco driving, to smo trebali malo više naglasiti, poraditi na tome, ali sve u svemu ćemo se složiti s izvješćem. Hvala, gospodine Kramer. Sada se okrećem komisiji i dajem riječ gospođi Janidu. Nadam se da sam dobro izgovorila. Izvolite. Hvala predsjedateljice i dobro vam jutro. Pozdravljam ovo izvješće i ukupnu podršku parlamenta prijedlogu komisije. Podsjetit ću da je naš prijedlog e, se je želio e, riješiti nedostatke u četiri područja postojećeg zakonodavstva. Prvo teškoće e, vozača E, u smislu e, treninga, odnosno edukacije u drugim državama. Drugo, sadržaj edukacije i e, iznimke i nedosljednosti u nekim područjima kao što je recimo minimalna dob, kombiniranje s drugim edukacijama i e-učenjem. Dakle, u izvješću i amandmanima razabiremo da eh, je došlo do pojašnjenja i da je zapravo sve i dalje na tragu eh, ciljeva našeg prijedloga što nas eh, raduje i neki od amandmana zapravo su usmjereni prema postizanju kompromisnog sporazuma s vijećem što znači da bismo trebali e, uskoro dobiti zaključke međuinstitucionalnih pregovora. Imamo nekoliko primjedbi na više amandmana. Prvo, direktiva o vozačkoj dozvoli s kojom se e, na 4.25 diže masa e, vozila i u potpunosti razumijemo e, koji je bio cilj. Cilj je bio promicanje čistih vozila, ali bez obzira na to mislimo da bi to bilo bolje se postiglo nakon jedne dubinske analize. Imamo sustav i smatramo da taj sustav jest dovoljno zasad. Imamo i prijedlog, odnosno e, neke observacije u vezi još tri amandmana. Prvi je e, proširenje područja primjene e, na prazne autobuse koji idu u garaže ili na održavanje. Dakle, to je iznimka koja se odobrava u kontekstu vašeg izvješća. Drugo područje u kojem vidimo određene probleme je mogućnost kombiniranja edukacije e, s drugim CBC edukacijama e, i naš prijedlog je da to može biti do jedan dan, da može se e, priznati kao trening pod drugom legislativom Europske unije. CPC traje pet dana i sad vidimo neka eh, eh, povećanja recimo sa 1 na 3 i tako dalje i konačno elektronički e, podaci promjene u CBC-u. Mi smo u potpuno na tragu vašeg prijedloga, ali skrećemo pozornost na e, administrativne troškove koje će imati države članice. Ukupno gledano mi smo zadovoljni s poslom koji je obavio ovaj odbor. Hvala vam. Merci Hvala, gospodine Lundgren. Evo dajem vam ponovno riječ kao izvestitelju, izvolite. E, Hvala lijepa. Bilo je zadovoljstvo surađivati s kolegama. Imali smo doista konstruktivan dijalog e, sa u, na sastancima sa izvjestiteljima u e, Sjeni. Pokušali smo e, sve želje koje smo čuli pretočiti u ovaj e, dokument da bi direktiva bila što je moguće bolja, a mislim da smo to i postigli. Dakle, nadam se da će u pregovorima s vijećem e, sporazum biti postignut vrlo brzo ja zahvaljujem kolegama, ovo je bilo moje prvo izvješće i doista sam na njemu radio s velikim zadovoljstvom. Hvala gospodine Lundgren. Podsjećam da ćemo o ovom izvješću glasati sutra u 9.03, budući da imamo jedno glasanje prije. Hvala, hvala vam u istinu. I sada Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Euro-mediteranski sporazum. Posebno s Marokom, povezan e, s bračnim prometom, znači između Europske zajednice i Kraljevine Maroka, dajem riječ izvjestitelju gospodinu Rikeu. Hvala, gospođo predsjednice po drugi puta e, parlament glasa vezano uz ovo izvješće. Prvo je bilo 2007. godine. Ovaj e, e, sporazum je privremeno u primjeni od 2006. godine i doveo je do spora između komisije i vijeća i to nakon ugovora iz Lisabona. Radilo se znači o E, naslovu e, ovog sporazuma i taj predmet e, je znači bio predstavljen znači pred Europskim sudom i imali smo presudu u korist stajališta komisije. I zbog toga E, imamo ovaj sporazum i o njemu glasamo ponovno e, ispred našeg e, odbora. Znači imamo sporazum o zračnom prometu sa trećim zemljama, uobičajeni sporazum. Imamo znači fazu a to je operativna faza koja se još provodi a imamo povećanje zračnog prometa između nekih država članica i Maroka E, imamo znači e, drugu fazu koja se upravo otvorila imamo znači e, stva, približavanje zakonodavstva usklađivanje zakonodavstva konverga, regulatorna konvergencija otvaranje tržišta zaštita potrošača i tako dalje i na kraju imamo odredbe unakrsnih investicija vezano uz kompanije mogu reći da nemamo nikakvih znakovitih promjena što se tiče ovog e, sporazuma koji se privremeno primjenjuje i postoji e, konsenzus i ovdje nismo imali niti raspravu niti amandmane te našem odboru predlažem da glasa za ovo izvješće. Hvala. Gospodine Rike, dajem odmah riječ gospodinu Wim van de Kampu. Izvolite. Ah, um, hvala vam lijepa. U ime kolege Brusta mogu reći da su napori gospodina Rikea da se nakon 11 godina E, postigne sporazum e, s kraljevinom Maroko doista nešto što zaslužuje poštovanje. Maroko se pokazao vrlo teškim partnerom, ali gospodin Viker je <clears throat> svojim šarmom i upornošću uspio postići ovaj sporazum i vjerujemo da će sad doista E, puno zrakoplova letjeti između Maroka i Europske unije i hvala na tome. Hvala. E, gospodine Vivan de Kamp, gospodine Rike, ne znam šta ste mu napravili. A sada dajem riječ gospođi Aja Sanders. Sender, izvolite. Hvala vam lijepa. Ovo je doista životni podvig i životno djelo gospodina Rike i kao parlament imamo e, i tu ćemo glasati, glasat ćemo iz srca i treba doista e, odati priznanje i e, tom naporu i nastojanjima da se ojačaju međusobni odnosi u, zra, zrakoplovstvu i to na pozitivan način imajući na umu i e, posebnosti e, naših odnosa s kraljevinom Maroko i sa sjeverom E, Afrike. To je jedna od država s najvećom stabilnošću e, na, u tom dijelu svijeta u kojoj e, posluju mnoge europske tvrtke i šire tamo svoje poslovanje i doista je pozitivno da smo postigli taj sporazum i vjerujem da će se sad konsolidirati i razvoj, ali i razmjena između ovih dviju obala e, i da ćemo poboljšati kroz taj sporazum u još većoj mjeri odnose između Maroka i Europske unije. Hvala. Gospodine Zile, izvolite. Hvala vam lijepa. U e, ime Jackie Foster želim reći da je ovo doista e, zanimljiv primjer i čestitke Dominik e, i Evropska unija i e, Maroko postigli su taj sporazum koji uključuje i prevoz tereta i mislim da je jako dobro e, da se i potrebno da se inzistira na reciprocitetu e, ali e, uzimajući u obzir da se radi o više tehničkih i pravnih pitanja pa ćemo morati urediti taj sporazum kao što smo već čuli. Hvala, gospođa Kilenen, izvolite. Hvala lijepa. Predsjedateljice, dragi kolege, Katalina e, Dominiku šalje najbolje želje. Suradnja je bila odlična, nema se što dodati ovome što su kolege već rekle. Rezultat je doista sjajan. Hvala, gospodine Kramer, izvolite. Mi mislimo da je to u redu i zahvaljujemo se još jedan puta najsrdačnije kod eh, našeg izvjestitelja Dominik Rika. Eh, Sada ću zatražiti od izvjestitelja da zaključi. Iako su mu svi rekli da su uživali ovim pregovorima vezano uz sporazum o začnom prometu između Europske zajednice i Kraljevine Maroko. Gospodin Rike, izvolite. Zahvaljujem kolegama na riječima podrške. Da, mogu reći da sam cijeli, niz godina, čak od 2009. radio na ovom sporazumu, a mogu reći da isto tako sam imao i plodnu suradnju koja je bila okrunjena rezultatima od strane svih kolega. Evo, jako mi je drago što imamo na kraju pozitivni rezultat. Hvala. Nemojte sada trčati pred rudo jer sutra ćemo imati glasanje podrške ili odbijanja sutra od 9 sati. Ako imate amandmane, onda rok za podnoženje amandmana je večeras u 18.30. Znači imamo E, znači ovdje e, glasanje vezano uz postupak odobravanja gdje nemamo nikakav kompromisni amandman koji je moguć. A sada mi je drago da mogu ugostiti našeg e, gosta. Znači to je posebni izaslanik za UN-a za cestovnu sigurnost gospodin Jean Todd. mettre à côté Alors, monsieur Jean Todd, merci d'avoir accepté. Gospodine Jean Todd, hvala što ste prihvatili naš e, poziv. Vi ste posebni zaslenik UN-a za cestovnu sigurnost. Po prvi puta ste s nama u, e, u našem odboru mi ćemo se u ovoj raspravi usredotočiti na cestovnu sigurnost, budući da je u okviru našeg odbora to prioritetna tema. To je naravno e, e, nešto na što se usredotočuje i Europska komisija i nadam se da ćemo e, o toj temi imati i prijedlog Europske komisije sljedeće godine. Možemo reći da svake godine smo suočeni sa brojkama, teškim brojkama, 1,3 miliona osoba su e, e, ubijeni na cestama i to je, ide do 50 milijuna osoba u svijetu koji su e, znači ranjeni na cestama. A isto tako imamo i jako puno smrti E, najosjetljivih e, kategorija kao što su e, pješaci, biciklisti i motociklisti. Možemo reći da isto tako prometne nesreće su osmi uzrok smrti u svijetu i isto tako prvi uzrok smrti mladih od 15 do 29 godina. Ovdje moramo reagirati, naše društvo mora reagirati. Imamo i gospodarske i financijske gubitke e, u društvu e, vezano uz ovu pošast. 2010. godine e, Opća skupština Ujedinjenih naroda je proglasila desetljeće djelovanja za sigurnost u prometu. Gospodine Tot, 2015. godine ste bili imenovani posebnim izaslanikom Ujedinjenih naroda za cestovnu sigurnost. Zahvaljujem što ste danas s nama ovdje, budući da ćete nam pomoći da se mobiliziramo u okviru Europske unije i to e, što se tiče zbilja šireh angažmana, što se tiče cestovne sigurnosti, kako bi ta tema postala zbilja prava E, prioritetna tema. Već cijeli niz godina, kao što sam rekla, ova tema je prioritetna u našem odboru, a e, sada ćemo otvoriti raspravu sa kolegama vezano uz vaš posao, ono što radite, kako e, znači orijentirate, kako obavljate taj posao i koje su prepreke na u vašem radu. No prije nego što vam dam riječ, vidjet ćemo zajedno film kampanje e, Međunarodne federacije za vozila. Zove se kampanja 350, 3500 e, e, života, a poslije. Iz, poslušajmo. The Fédération Internationale de l'Automobile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 reduzca usted la velocidad para salvar vidas. Monsieur Todd, je vais tout de suite vous donner... Euh, Gospodine tod. Dati ću vam odmah riječ na 10-15 minuta kako bi nam e, vi svoju viziju razvoja i isto tako prioriteta. Nakon toga ćemo povesti i raspravu. Evo, imate riječ, izvolite. Hvala. Gospođo predsjednice, draga Kalimadeli, Dragi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospode, dobar dan svima. Zahvaljujem vam iskreno što ste me danas pozvali da u vašem odboru za promet i turizam govorite o, govorimo o cestovnoj sigurnosti. Radi se o ključnoj temi i to je znači e, e, u srcu mojeg djelovanja. Znači, ja govorim ime Međunarodne automobilske federacije, no isto tako kao posebni zaslanik Ujedinjenih naroda za cestovnu sigurnost. Ovaj film e, je, znači, početni e, film kampanje prošle e, godine, koja je započela prošle godine, a zove se 3500 života i poslje. Imamo 900 gradova u svijetu. Kampanja je, prevedena na 30 jezika. Radi se o najvećoj e, međunarodnoj kampanji ikad do sada. Zove se znači 3500 e, ljudi zato što, kao što je predsjednica rekla, svaki dan 3500 e, ljudi od, kojih, od čega 500 djece umire na cestama E, mogu reći da 80% smrti imamo u zemljama u razvoju. To je neprihvatljiv skandal, to je počast kao veliki izazovi koji se su pred nama kao pandemije, teške bolesti, isto tako klimatski izazovi. Zbog toga mi se moramo mobilizirati na poseban način na međunarodnoj razini kako bismo omogućili da se neophodna sredstva posvete sa e, očuvanju e, ljudskih života. U tom smislu moramo imati suradnju svih aktera, institucija, e, nacionalnih aktera na europskoj razini, nevladinih, međunarodnih institucija, isto tako industrije nevladinih udruga te također uključenje svih građana u skladu sa ovim počastom, znači moramo isto tako osmisliti e, informaciju, edukaciju, također harmonizacija pravila te dobra provedba, nakon toga sigurnost vozila, sigurnost infrastruktura i kvaliteta. Znači to su tri e, načela globalne politike cestovne sigurnosti koja će nam omogućiti na e, rezultate na kratki, srednji i dugi rod. Ako zbilja uspijemo osmisliti te, e, ta načela, ključna načela u svim državama svijeta, onda ćemo uspjeti drastično smanjiti broj žrtava. To nas E, prisiljava da razmišljamo na razini kontinenta. E, vi također možete provesti akcije u okviru parlamenta s te e, interaktivno sa drugim institucijama kao što su to vijeće i komisija. U tom smislu je odlučujuće, dragi zastupnici, da e, zajedno razmislimo o tri točke. Prvo, imamo inicijative i gravne linije rada Međunarodne automobilske e, federacije i UN-a vezano uz cestovnu sigurnost. Nakon toga imamo određene sugestije koje se e, vezano uz mjere koje se trebaju poduzeti na europskoj razini. Isto tako govorimo o ulozi koje Europska unija može igrati u suradnji sa drugim zemljama, posebno zemljama prema e, Eh, juga kako bismo razvili cestovnu sigurnost i to bi bio poticaj za razvoj. Isto tako što se tiče znači nacionalnih klubova 2500 vez, eh, u okviru ove federacije imamo znači cestovnu sigurnost koja je upisana eh, kao prioritet u njihovo djelovanje. Znači imamo znači taj snažni impuls koji trebamo dati kako bismo postali vidljiviji kako bismo isto tako bili i preventivni i učinkoviti. Zbog toga e, važno je, e, važne su to nove inicijative Znači imamo znači panel za cestovnu sigurnost naše federacije koji okuplja e, čelnike e, i oni koji odlučuju iz e, gospodarskog svijeta, nevladine organizacije, institucionalne predstavnike i predstavnike vlasti kako bi se poduzele konkretne mjere. Od prošle godine ovaj panel osmišlja radni program borbe protiv e, nesigurnosti na cestama te također traži i nova financiranja. Jačanje kooperacije koordinacije e, vezano uz takozvane e, regionalne polove, znači imamo isto tako i nacionalne akcije te također i svjetske akcije kojima se žele usvojiti minimalne norme cestovne sigurnosti u automobilskoj E, industriji. E, isto tako uz taj panel smo pokre, je pokrenuta i kampanja 2000, 3500 e, života. To je osmišljeno sa liderom znači reklamiranja Gise Deco i vidjeli ste na kako to izgleda. Imamo znači osam zlatnih pravila FIA e, za E, znači sigurnost, e, vezanje, e, isto tako nekorištenje smartfonova, vaših telefona, isto tako stanke kad se osjećate umornim i cijeli niz drugih zlatnih pravila. Isto tako imamo i poticanje kontrola redovitih kontrola vida. Imamo cijeli niz zvijezda koji su uključeni u tu kampanju, posebno zvijezde koje cijene mladi, a mladi su prve žrtve cestovne nesigurnosti. Imamo također i potrebu znači senzibilizacije za cestovnu sigurnost na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Što se tiče moje uloge u okviru Ujedinjenih naroda, ja sam od 2015. godine posebni izaslanih e, glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za cestovnu sigurnost. U tom smislu želimo usvojiti ambicioznu rezoluciju kako bi se stvorio e, znači e, svjetski fond za cestovnu sigurnost. Mi ja podržavam tu ideju kako bismo postigli taj cilj. 2010. godine e, glavna skupština Ujedinjenih naroda je također e, e, proglasila i desetljeće djelovanja za cestovnu sigurnost kako bi se provela prevencija gubljenja života na cestama diljem svijeta. Isto tako imamo i odbor ekonomski, ekonomsku komisiju e, Ujedinjenih naroda za Europu koja je uspostavila direktni dijalog za nacionalnim vlastima i u okviru toga sam vidio da su postignuti veliki rezultati. No isto tako i vidimo e, koliko je još posla potrebno napraviti u Africi, u Latinskoj Americi i južno e, istočnoj Aziji. Kako vam to iskustvo može biti e, korisno vama europskim zastupnicima kako biste znači e, e, poboljšali rezultate na što se tiče cestovne sigurnosti na europskoj u okviru Europske unije. Znači imamo prvu konstataciju. Prema zadnjim europskim statistikama za cestovnu sigurnost koju je objavila Europska komisija prošlog ožujka, europske ceste su najsigurnije u svijetu 2016. godine. Imali smo znači 50 žrtava na milion e, stanovnika e, u Europskoj uniji e, u odnosu na 174 u svijetu. No, skandalozno je gubiti tako živote i ovdje i drugdje. Zbog toga politike cestovne sigurnosti koje se razvijaju u najvećem broju država članica unatrag 40 godina su dovele do znakovitih rezultata. Isto tako smo imali isto tako i vrlo vrlo niske razine e, e, žrtava i zbog toga je teško smanjivati broj žrtava istim ritmom. Ovdje e, imamo također i znači znači e, za 2014. 2015. i 2016. male e, malo smanjenje e, broja žrtava od 2%. Ako želimo da se još uvijek i dalje smanjuje broj žrtava, onda moramo imati na umu da će biti teško postići ove strateški šir smanjenja za pola broj žrtava između 2010. E, i 2020. godine. Imamo isto tako i e, deklaraciju iz Malte i, ja sam se znači tamo pridružio 25 ministrima e, prometa te također povjerenici u okviru ove deklaracije. A možemo reći da što se tiče europskog prostora imamo velike razlike, posebno što se tiče e, zemalja sjeverne Europe, kao na primjer Švedske, gdje je znači smrsnost na cestama najniža oko 30 e, osoba na milijun osoba te isto tako zemalja istočne Europe koje su još uvijek, koje još nisu usvojile najzahtjevnije e, mjere sigurnosti na cesti govorim o Bugarskoj, Rumunjskoj koji imaju znači najviše e, stope između 80 i 100 žrtava na milijun stanovnika Imamo znači taj e, učinak praga i isto tako uzimajući u obzir sve te razloke pozivam vas da udvostručimo e, napore. Isto tako e, Europska komisija je najavila reviziju uredbe o sigurnosti vozila za početak 2018. godine. Svi akteri cestovne sigurnosti očekuju ovu reviziju i moram naglasiti da je to već u više navrata odgođeno kad govorimo znači o agenti, e, agendi e, radova na europskoj razini te o zakonodavnom radu, onda mogu prije svega inzistirati danas pred vama da moramo se pridržavati tajminga koji, e, koji je predviđen. Ovo je borba protiv vremena mogu reći da tijekom našeg sastanka od 1 sat 150 e, ljudi će izgubiti život u svijetu Govorim ovdje i naporima e, i e, napretku. Imamo 2013. godine e, europsku vozačku dozvolu, te također imamo i cijeli niz napretka što se tiče samog, samih motora vozila. Imamo također i zakonodavstvo iz sve, svibnja 2015. godine vezano uz počinjenje prekršaja na cesti u inozemstvu, te također imamo i odredbe vezano uz e, tehničke kontrole, znači tehničke preglede a isto tako imamo i obvezu za sva vozila da trebaju biti opremljeni e, sustavom i call znači, e, znači hitni broj u hitnim situacijama 112 imamo E, znači te odredbe koje će e, stupiti na e, snagu u ožujku 2018. godine. To će nam omogućiti da spasimo živote. Isto tako imamo i cijeli niz stvari na području kvalifikacija vozača, te također imamo i odredbe koje se tiču pametnog transporta, isto tako projekt Safety Cube, te također i stvaranje europske povelje za cestovnu sigurnost i sve, to sve nadopunjuje e, aktualne politike. Isto tako imamo i radni dokument. Kako bismo spasili živote moramo spa, e, o, e, ojačati europsku sigurnost na cestama Znači, izuzetan izvjestitelj je to napisao i sve te, e, svi ti prijedlozi idu u dobrom pravcu, posebno što se tiče povećanja e, normi sigurnosti u e, vozilima. Sada nešto vezano uz tehnologiju to omogućava e, pojačanje pasivne sigurnosti vozila, to je zbilja važan aspekt i moramo istražiti sve mogućnosti koje nam nudi tehnički napredak. No isto tako moramo vidjeti da što se tiče korištenje novih tehnologija u javnom prostoru isto sa sobom nosi e, i određene rizike što se tiče sigurnosti. To nije samo vezano uz korištenje automobila za volanom, to je uzrok velikog broja smrti, nego također se moramo usredotočiti na prevenciju i na represiju. No isto tako govorimo ovdje i o korištenju telefona za pješake i za e, E, znači e, bicikliste i to oni su s jedne strane ranjive populacije ali također i izvor opasnosti u javnom prostoru zbog toga moramo također ojačati i e, edukaciju za nove vozače kako bi usvojile sve ove pravila a isto tako moramo ponavljati da visoka tehnologija nikad ne može nadomjestiti e, ljudski faktor, poštivanje cestovnih pravila i to je element, ključni element cestovne sigurnosti. Zbog toga naši klubovi e, mobilnost od tih edukacija su napravili e, prioritet svojih akcija. Naši europski članovi koji su dio regije 1 FIA E, su predstavili e, također i te e, ta pravila, a oni su na vašem raspolaganju kako bismo tu raspravu nastavili i dalje vezano i uz tehničke aspekte. Evo, zbog toga vas pozivam e, na angažman e, s vaše strane i e, sa strane europskih vlasti. Europa je avangarda u ime u očima svijesta što se tiče cestovne sigurnosti. Zbog toga ona mora pomoći regijama u svijetu koji su najviše pogođeni ovom, pošast, ovom pošasti. A znači imamo Eh, ovu smrtnost eh, od 50 eh, osoba na milijun u Europskoj uniji, onda imamo 250, znači pet puta više u Alžiru ili u Vjetnamu. Isto tako mlade generacije su najizloženije. Zbog toga moram reći da su prometne nesreće prvi izvor smrtnosti za osobe od 15 do 29 osoba. A isto tako prometne nesreće su osmi uzrok smrti u svijetu. Kad e, E, isto tako imate e, prihvaćanje konvencija UN-a kad imate također i prihvaćanje ovih osnovnih pravila kad potičete automobilsku industriju da proizvodi čvršće i solidnije e, automobile kad educirate djecu u školama onda prije svega favorizirate cestovnu sigurnost ali i podržavate razvoj određene države mislim da postoji velika povezanost između e, znači e, razvoja određene zemlje i cestovne sigurnosti to pokazuju e, brojke cestovna sigurnost je indikator razvoja određene države također je i poluga razvoja i to treba biti upisano u globalnu perspektivu ljudskog razvoja zbog toga imam također i vrlo konkretni prijedlog kako bih materializirao ono u što sam uvjeren kako bismo e, uzeli cestovnu sigurnost kao znači jedan e, od indikatora u smislu e, znači kalkuliranja ovog indikatora cest ljudskog razvoja taj e, indikator se osniva na tri kategorije, BDP po glavi stanovnika, isto tako e, nivo obrazovanja, te očekivana životna dob na, e, pri rođenju. Zbog toga je logično da uzmemo u ovaj indikator i sve ove indikatore koji se tiču cestovne sigurnosti. Ono što je važno da u tu prioritet cijeli niz dodatnih zemalja još ulažu i dodatna sredstva. Isto tako, visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava govori o tome da je cestovna sigurnost temeljno pravo čovjeka i moramo napraviti sve kako bi se, kako bi obranili to temeljno ljudsko pravo. Dame, dame i gospodo, hvala vam na paži i naravno vam stojim na raspolaganju kako bih odgovorio na vaša pitanja. Monsieur merci. Gospodine to hvala vam e, na ovom uvodu. Mogu reći da je ovo zbilja snažan e, uvod i traži od nas zastupnika puno stvari. Prvo, da preuzmemo određene odgovornosti. Europa je u tom smislu avangarda i primjer drugom, drugim dijelovima svijeta. Zbog toga se od nas traži da u srce politika upišemo i ovo pitanje cestovne sigurnosti. Imate pravo, gospodine Tod, jer imamo različitosti, velike razlike e, od e, države do države. Gospodine Tod, ne znam zašto Europska unija nije mislila na to prije UN-a, a radi se o tom pitanju indikatora pokazatelja. Znači da od cestovne sigurnosti učinimo e, da znači to bude novi e, indikator u okviru ovog pokazatelja ljudskog razvoja. Imamo cijeli niz indikatora što se tiče dobrobite, isto tako dodatne vrijednost, što se tiče e, socijalne kohezije, te također pitanje cestovne sigurnosti a to sve treba biti prije svega upisano u stopu rasta, ne gospodarskog rasta, nego rasta dobrobiti ljudi. To su filozofska pitanja, ne, a ne samo gospodarska. To su e, znači filozofska pitanja vezano uz povezano s, drugima. To će učiniti to da sutra cesta bude mjesto na kojem možemo živjeti, a ne umirati. Nakon ovog kratkog komentara e, otvaram raspravu. Prvo koordinatori gospodin Vin van der Kamp za EPP. Izvolite. Voorzitter, ehm, Dita Koch će zasigurno isto dobiti riječ, ja mislim, on je izvjestitelj. Dobro, onda smo to evo pojasnili. Ja ću pričekati da gospodin Todd ne nađe pravi kanal kako bi mogao poslušati francuski, pretpostavljam, možda i ruski, e, pa to nemamo ovdje. Mislim, gospođo predsjedavajuća, da ćete mu morati pomoći. Naravno, mogu ja govoriti i francuski. Dakle, zahvaljujem. kada govorimo o međunarodnoj automobilskoj federaciji i glavnom povjereniku Ujedinjenih naroda u području e, cestovne sigurnosti. To je nešto što e, me se uvijek dojmilo, dakle, e, jer ljudi poput gospodina Tota i ja znamo što je brzina, i isto tako znamo koje se tu opasnosti kriju u brzinama. Ja sam sam među onima koji voze motore, mi smo jedna mala ugrožena skupina već e, zbog našeg vlastitog vladanja, dakle ja sam toga svjestan. Imam otprilike sedam pitanja za gospodina Toto. S čime je to povezano da ovaj društveni problem nije više dio naše agende? Preko milijun ljudi e, koji smrtno strada godišnje i sad neću to možda baš zgodno usporediti, ako to usporedimo sa ratom u Siriji ili potresu u Meksiku, onda vidimo da ovi događaji e, dobivaju veliku političku pozornost, a kad govorimo o žrtvama cestovnog prometa i tu sad ne govorim samo o smrtno stradalima, već i oni koji e, nakon toga postaju invalidi, možete li nam nešto reći, dakle, e, život je lijep kada ovako malo to gledamo sa ove sportske strane, ali tu se radi o jednom ogromnom društvenom problemu. Drugo pitanje, kako je tu situacija u pogledu regije? Upravo ste rekli da tu postoje velike razlike, da li se radi dakle starima, mladima, gradu, celo, ali čuo sam da na primjer Kanada kod cestovne e, sigurnosti je vrlo uspješna. Isto vrijedi i za Australiju i Novi Zeland, e, tako da mi smo tu negdje u sredini kao Europa. Ali kad pogledamo ove strašne YouTube filmove o Rusiji, onda vam se, ono, ostanete bez daha. Obrazovanje, trening, e, gospođo predsjedavajuća i komisija je ovdje pa bih e, rado saznao da li ova e, treća direktiva vozačkim dozvolama je tome nešto doprinosi. Možda komisija tu već može reći da li tu imamo možda neke novosti. Onda... Škole, recimo. Djeca u Nizozemskoj e, sve znaju o seksu. E, zanima što će gospodin Vandale reći. Dakle, znaju sve o seksu i sve što je povezano s time, ali da li je nastava u pogledu prometa u školama isto tako u redu, sad ukupno gledajući u Europi, kako to vidite? Onda sljedeća točka. Dakle, doprinosi privatnog gospodarstva. Recimo, proizvođači automobila uvijek govore o svojoj društvenoj odgovornosti. Mislim, to je ono postala riječ o kojoj svi koriste. Kako vi to vidite? Što mislite, kako e, privatna poduzeća sudjeluju u toj odgovornosti, kako oni to primjenjuju? I posljednje pitanje, E, tehnološke inovacije, naše kolege iz zelenih, e, su bili protiv i a Pa da, i vi, i vi, gospođo predsjedavajuće, i vi ste bili protiv i a Da, da, točno si mi to zapamtimo kako vi glasate. E, koje djelovanje je imao do sada e-call? Dakle, što nam možete tu reći? a onda kod velikog broja europskih građana postoji taj strah da ovi jako sigurni automobili mm, ne doprinose ništa sigurnosti pješaka i onih koji ih odaju. Hvala vam lijepa. Gospodin Vankov Erton. Hvala lijepa i u ime moje klub zastupnika vas pozdravljam u svoje osobno ime. Gospodin Tot, drago nam je da ste ovdje i da imamo mogućnost ovdje vas pozdraviti kao e, dakle predstavnika UN-a ovdje u Europskom parlamentu. Kad malo još jedan puta pogledamo te brojke, milijun dvijesto pedeset tisuća ljudi koji godišnje stradaju u cestovnom prometu, 3500 dnevno, od toga petsto djeca, to su istinu strašni podaci. Ne samo zato što sam ja sam otac dvoje male djece, već e, zbog toga što moramo biti svjesni toga da svaki smrtni slučaj ovdje je slučaj previše i stoga e, moramo pohvalno reći da Evropska unija u usporedbi sa vrijednostima od prije 40-50 godina ipak puno toga postigla. I ja sam siguran da to proširenje Evropske unije, to zbližavanje, umrežavanje unutar unije je dovelo do toga da i oni zemlji, ljudi iz zemalja koji su imali visoke brojke prije 15-20 godina što se tiče smrtnih e, slučajeva da su te brojke smanjile. Međutim, nismo stigli na kraj tog puta, mi smo stigli na kraj tog puta kad budemo tek imali nulu kao broj smrtnih slučajeva. E, I zato znamo koliko su bili bili veliki ti koraci možda prije, međutim sada su se smanjili, sad smo malo u nekoj vrsti stagnacije. Stoga moramo ponovno razmisliti o tome i vidjeti što možemo učiniti. Ja mislim da je tu jako bitna e, digitalizacija i mislimo da je jako važna tu naša mobilnost. E, stoga nam je uistinu žao što gospodin Juncker u svom velikom planu ništa nije rekao na tu temu. Suprotno tome, e, zakonodavni prijedlozi u ovoj Juncker komisiji su u stvari zadržali tu vrstu e, prijedloga zbog e, takozvanog better regulation načela. Dakle, mi vam se zahvaljujemo što vi djelujete u ovom području i želio bih još jedan puta reći da bi imali veliku korist od toga kad bi se koristile nove tehnologije Dite i ja smo nedavno imali mogućnost e, vidjeti sve te nove, nove tehnologije koje postoje kao ovaj automatski sustav kočenja ili tehnike senzora, najrazličitije vrste kamera koje pomažu pri mrtvom kutu. Dakle, bio sam isto tako na međunarodnom sajmu automobila u Frankfurtu prije koja tri tjedna. Vidimo da veliki broj proizvođača sada više nema ogledala, već u ovom samom kokpitu e, e, kamere preuzimaju posao. Dakle, moramo koristiti tehnologiju i isto tako moramo se nastaviti baviti time i recimo ovakva dostignuća gotovo serijski proizvoditi jer to će doprinijeti tome da velikom broju ljudi spasimo život u budućnosti. Hvala lijepa. Zahvaljujemo. Gospodin Zile. Pozdravljam gospodina Toda, uistinu smo zainteresirani zainteresirani čuti sve ovo, bitno je ovo što ste vi rekli i ovo što ćemo mi dalje reći. Budući da smo mi ovdje kao zakonodavci, mi razmišljamo i o novim tržištima. Dakle, cestovna sigurnost u EU je bolja nego u drugim dijelovima svijeta i onda vas neću toliko pitati o Africi, Latinskoj Americi, nekim drugim zemljama. Dakle, vi to možete činiti kao glavni povjerenik UN-a. Mi tu ne možemo puno toga učiniti, ali ono što mi možemo učiniti u EU, uniji, to je pravo pitanje. Stoga moje prvo pitanje, vidite li neki e, razvoj u pogledu mobilnosti na cestama u EU? ljudi traže veću mobilnost. Znači li to da ćemo imati još više automobila na cesti ili možda možemo uvesti neku mjeru da imamo manje automobila, više mobilnosti? Možemo li nekako razriješiti takvu jednu kontradikciju? Vi ste već opisali neke mjere u pogledu toga što bi se moglo učiniti. Ja sam ih svrstao u četiri skupine. Tu imamo tu e, naviku. Dakle, imamo sve i koji su vozači, pješaci i biciklisti. Postoje li neko područje e, gdje možemo poboljšati dakle sve elemente dakle potrebno, da li je potrebno daljnje ulaganje e, treće je tehnologija ne radi se uvijek tu o Formuli 1, ali tu postoji druga pitanja vezano uz sigurnost cesta, a četvrto je pitanje politike, kako na lokalnoj i općinskoj razini, tako i na razini Evropske unije. Što mislite, što bi tu bili onda prioriteti kada bi to pogledali e, kao grupe ili skupine? I posljednje, a to je povezano i sa drugim pitanjem, možete li navesti tri mjere na razini Evropske unije koje bi bile potrebne da u skore budućnosti poboljšamo tu situaciju u pogledu cestovne sigurnosti? Dakle, ovdje u Evropskoj uniji. Što bismo mi trebali učiniti kao Evropska unija? Dakle, samo govorimo o razini Evropske unije. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Zile. Znači ovdje imamo puno pitanja već u ove prve tri, tri intervencije i da, daći ću odmah riječ gospodinu Todu kako bi nam dao neke odgovore na ova pitanja. U istinu imamo puno pitanja, ali onaj koji je prvi postavio pitanje, gospodin Wim van der Kamp, ne vidim ga više ovdje. Otišao je, izgleda. A tu je, promijenio je mjesto. Prvo, mali uvod što se tiče vaše zbunjenosti tom mojem dvostrukom ulogom, znači predsjednik Međunarodne automobilske federacije i posebni izaslanik Ujedinjenih naroda. To su e, dvije uloge koje su i kompatibilne i e, komplementarne. A što je znači ova Međunarodna automobilska federacija? Ima dva aspekta. S jedne strane, to, znači e, imamo regulatorsku i zakonodavnu ulogu vezano uz znači sport sportsku vožnju, na međunarodnoj razini. A s druge strane imamo i cijeli ovaj aspekt koji se tiče cestovne sigurnosti. Već 3-4 desetljeća e, vidimo da znači se broj žrtava u znači Znači na području e, sportske automobilske vožnje se smanjuje, možemo reći da imamo cijeli niz napredaka što se tiče samih vozila, infrastrukture, e, samih natjecanja te opreme. Zbog toga taj napredak mora također biti i prenesen na ono što se događa e, na cestama. Znači imamo isto tako 250 klubova takozvane mobilnosti, a njihova uloga je da olakšaju e, život korisnika automobila i vozila u svijetu. Znači, s jedne strane imamo okoliš, a s druge strane cestovnu sigurnost i to je povezano sa cestovnom sigurnošću na razini Ujedinjenih naroda. U tom smislu bih podsjetio da e, od nedavno e, je cestovna sigurnost uključena u ciljeve održivog razvoja Radi se o cilju 3,6 da se za pola smanje broj žrtava na cestama do 2020. godine te cilj 11.2 kojim se želi osigurati prijevoz svim građanima svijeta do 2030. godine. Isto tako ste govorili o socijalnoj agendi, društvenoj agendi. Želja mi je naravno da i ovaj cestovni aspekt bude uključen u e, socijalnu agendu. Da. Rekli ste naravno da suosjećamo sa trogedijom tragedijom e, e, potresa u Meksiku ili sa žrtvama velikih e, znači uragana u Karibima Naravno, o tome trebamo govoriti, no trebamo također govoriti o 3500 e, e, smrtnih slučajeva na cestama, od kojih 500 djece. Svaki dan u svijetu ne smijemo govoriti samo o smrtnim slučajevima, o žrtvama, nego također i o ozlijeđenima. Koje su to konsekvence što se tiče ljudske patne za njihovu obitelj, ali također i gospodarske i financijske konsekvence u društvu. E, što se tiče e, kvalitete cestovne sigurnosti u Kanadi, ja sam sretan što je tomu tako. Znam da vlada Ruske federacije je e, se angažira u tom smislu, znači desetljeće e, djelovanja na području e, cestovne sigurnosti je pokrenuto i 2010. u Rusiji, ali još uvijek postoji puno toga što se mora napraviti u Rusiji. Znači, edukacija, obrazovanje, informiranje, to je ključno za mlade u školi, učimo jezike, i jednostavno idemo u školu kako bismo napredovali, moramo također uključiti i cestovnu sigurnost te ponašanje na cestama. A to moramo poticati, ali na svim razinama moramo u svakom slučaju educirati onoga koji kupuje e, vozilo, automobil, e, bicikl, motocikl i tako dalje. Što se tiče ovaj e, ove europske vozačke dozvole, drago me je što je da vidim što je provedeno, ali moram vam reći da 80% nesreća se događa u zemljama u razvoju, a tamo se kupuju vozačke dozvole, nemamo nikakve sad tu e, vozačke dozvole s bodovima i tako dalje. Moramo imati na umu da e, e, Europska komisija mora snažno popratiti sve akcije kako bi vozačka dozvola kad ju dobijemo da smo ju i zaslužili. Govorili smo o školama, e, doprinose, e, doprinosi privatne, privatnog sektora. Da. Njihova je uloga da e, daju podršku korisnicima na cesti. U tom smislu moramo pojačati svakodnevno tu i tu implikaciju i te doprinose. Stvari se odvijaju na pozitivan način i u tom smislu zahvaljujem predsjednici što mi je omogućila da sam danas pred vama. To znači da se povećava interes za cestovnu sigurnost. Prošli tjedan sam bio u Delhiju vezano uz svjetski gospodarski forum koji po prvi puta imao rasprave i o cestovnoj sigurnosti. Da podne idem u Washington gdje Svjetska banka će prezentirati radove vezano uz cestovnu sigurnost. Zbog toga mogu reći da se cestovnoj sigurnosti pridaje sve veća pozornost. Što se tiče tehničkih inovacija, da, možemo e, biti sretni e, s tim tehničkim inovacijama na automobilima. E-call, znači poziv 112, autonomno vozilo Imamo napredak takvog vozila u zemljama, e, razvijenim zemljama, ali i u drugim zemljama imamo jednostavno veliki zaostatak i zakašnjenje vezano uz to. Što se tiče tog autonomnog vozila, imat ćemo privilegirane i one manje privilegirane, moramo napredak imati na svim razinama. Što se tiče pitanja gospodina Ertuga, u istinu europske zemlje su eh, unatrag 40 do 50 eh, godina uvelike napredovali. što se tiče eh, znači Francuske znači imamo e, unatrag 40 godina pet puta manje žrtava na cestama, to je još uvijek previše, ali u svakom slučaju e, moramo imati na umu e, znači da smo na primjer prošle godine imali 25.500 žrtava na cestama prije 40 godina je to ta brojka bila pet puta veća što se tiče ovog automatskog kočenja, to je važno. Elektronika, to je također obvezno za neke države, za države u e, Europi. Što se tiče ovih novih tehnologija, u svakom slučaju bismo trebali biti svjesni tih napredaka te podržavam i potičem i automobilsku industriju te uvoznike da bolje informiraju svoje klijente o tome što im je sve na raspolaganju e, u današnjim modernim automobilima gospodine Zile situacija u Europi je zbilja dobra. Sada imamo veliki napredak, u tom smislu možemo e, čestitati Europskoj uniji, državama članicama na e, svemu što je napravljeno. No, kao što sam rekao, imamo one e, prve u razredu i one koje malo zaostaju. Zbog toga Europska unija mora na bolji način uniformno se pozabaviti tim pitanjem cestovne sigurnosti. Prije nego što e, govorimo o autonomnom vozilu, automobilu, moramo govoriti o električnom vozilu. To je od ključne važnosti u gradovima. Moramo misliti znači na auto, autonomiju, znači isto tako vrijeme punjenja takvih automobila. Isto tako moramo misliti i na vozila i vožnje koje moramo dijeliti kako bismo olakšali promet na cestama. Moramo poticati projekte na tom e, području. A sada tri mjere. Nemojte, molim vas, gospodine Todd, sada. Malo kasnimo. znači što se tiče ovih tri mjera na europskoj razini. Time ćemo se pozabaviti malo kasnije, a sada gospodin Telička ima riječ, izvolite. I gospođa Kjencen poslije. Uh, Hvala. Ja sam siguran, gospodine to da ste malo već vjerojatno iziritirani kad vam ljudi uvijek izdaju dužno poštovanje, ali ja ću to ipak sada učiniti ne samo zbog vaših sportskih uspjeha, već i trenut, zbog trenutnih eh, aktivnosti i onim s čime se bavite. Mm, ako se bavimo i zakonodavnim, nezakonodavnim eh, pitanja, ipak eh, nemamo toliko često mogućnost izmijeniti svoje mišljenje s nekim koji ima iskustvo poput vašeg E, vi ćete nam nešto više reći ove tri mjere. Ja sam vas htio nešto pitati vezano uz to. Što bi mi točno na razini e, Europske unije trebali učiniti? Dakle, bilo je što se tiče norme ili ne zakonodavnih aktivnosti. Recimo, ono tri glavna tri glavne stvari na koje bi se mi trebali fokusirati. Nadalje, spomenuli ste, dakle, ovaj visoki panel za E, cestovnu sigurnost. Drago mi što možemo razgovarati s vama, ali mislim da bi to u budućnosti trebalo biti još bolje, da nemamo samo ponekad mogućnost e, razgovarati ili postoji li dakle mogućnost kako se može direktno ili indirektno uspostaviti komunikacija s tim visokim panelom. To bi zasigurno bilo određene prednosti za nas. I kad govorite ove tri magične mjere koje ćete možda e, spomenuti, možda će tu biti i e, revizija naše direktive o cestovnoj sigurnosti, jer to je dakle instrument koji mi imamo i koji je vrlo važan. Govorili ste i sami o infrastrukturi. Mi se danas e, prije svega fokusiramo dakle na okoliš i promet i kako to povezati. Međutim, čini mi se da ponekad zaboravljamo u dimenziju sigurnosti a to je vrlo bitno kada govorimo o cestama, pogotovo u nekim zemljama gdje infrastruktura nije dovoljno razvijena. A isto tako, ako možemo nešto više reći, vezano uz promet koji ide kroz grad. I na kraju imajući na umu da imate uistinu sjajnu kampanju, dakle to je vrlo bitno, ali kampanja je jedno, a mjere su onda ono što slijedi. Pa što onda više utječe i poboljša stvari? Infrastruktura, tehnologija ili nešto drugo? Kako bi vi tu napravili neki ranking? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospođa Kinin, izvolite. Hvala. Zahvaljujem gospođo predsjedavajući, zahvaljujem gospodine Tot. Kako promijeniti stavove ljudi? Mislim da je to ono što je najvažnije. Način razmišljanja, što možemo učiniti s mladim ljudima, djecom, ali i starijim ljudima. Postoje one koji su srednje dobi, stariji građani, dakle moramo uzeti dobu u obzir. I ja sam shvatila da TV kampanje i medijske kampanje koje se koriste u državama članicama su dosta dobre. Trebamo li dakle lansirati više takvih kampanja u školu ili dakle više oglašavati putem TV-a? budući da je Međunarodni dan djevojčica, željela bih reći, dakle, nemojte ispoređivati e, obrazovanje u seksualnom smislu i sigurnost na cestama. Dakle, važno je jako jedno i drugo. Ali, evo, pogotovo danas kad govorimo o ovom danu. Gospodin Kramer. Da, gospođo predsjedavajuća i zahvaljujem i gospodinu Totu na njegovom izlaganju. Puno se govori o prometnoj sigurnosti, ali kada se radi o praktičnoj primjeni, onda svi tu ukljevaju. evo nekoliko primjera. Na primjer, u Briselu imamo dakle, jednosmjerne ulice e, i gdje onda mogu prolaziti biciklisti i to mora biti označeno. Dakle, bilo bi jako bitno i da se to znači u svim e, gradovima. E, ja recimo dolazim iz Berlina, 80% imamo dakle brzinu od 30 e, km po satu. Dakle, kad bi se to općenito tako propisalo e, kroz gradove, onda bi to bilo puno bolje. Mi znamo kod jedne nesreće gdje se sa 30 km po satu nekoga pogodi, samo je smrtnost u 10% slučajeva. Puno je veći postotak kada se brže vozi, ali kontrole su vrlo važne, one su razlikuju od grada do grada, da ne spominjemo pojedine e, države, dakle imamo razlike dakle između Brandenburga i Berlina, e, dakle a i slučajeta u drugim gradovima, dakle ako se zakon ne kontrolira, ne provodi, možete ga zaboraviti. I, dakle time što i, i se subvencionira e, dizel i u Njemačkoj i u Francuskoj, E, sve više se e, koristilo dizel e, vozila i ona su postojala sve teža, sve veća vozila i one su dobra za zaštitu vozača, ali su vrlo ozbiljna po pješake i bicikliste, dakle ugrožava i njihov život. Dakle, moramo paziti da subvencije idu u dobrom pravcu. imamo toliko suv vozila u prometu, a to zasigurno nije nešto pozitivno kada govorimo o samoj sigurnosti. E, rekli ste recimo e, da bi trebalo provoditi jedan e, test u pogledu vida vozača, dakle koliko oni dobro vide ali pučani je prije svega njemački dio pučana su odbili jedan naš prijedlog koji je trebao ići u tom pravcu mm, i mi imamo sada recimo jednu vozačku dozvolu na razini Europske unije koja se svakih 15 godina obnavlja dakle ne provode se dovoljno često takvi jedni e, testovi i isto tako treba započeti e, s tom debatom e, da li su potrebne naočale ne u kojoj dobi dakle u svakom slučaju to treba provjeravati mi smo razgovarali o takozvanom road package, dakle plaćanje cestarina, tu smo uzeli u obzir i buku i klimu, ali trebali bi i prometne nezgode uzeti u obzir, tu bi se moglo puno više toga onda postići. Ono što je jako dobro, mislim da je to što ste vi rekli, dakle, da se ne kažnjava drugim zemljama. E, dakle, nemoguće da kroz London vozim kao Njemac i onda se ne držim promotnih e, pravila, ne odgovaram za to zato što sam jedan Njemaca. To je još gore recimo sa diplomatima u Berlinu ako jedan e, diplomat ubije jednakog biciklistu u e, Berlinu on uopće neće biti kažnjen, on može dalje voziti. Mislim da se e, i diplomatske službe mogu, moraju podvrgavati tim kaznama. I imamo 4000 mrtvih svake godine E, u Europskoj uniji e, zbog finih e, čestica i dušičnog oksida. Dakle, to su sve stvari koje moramo uzeti u obzir. Dakle, moramo ovo sve zajedno proširiti jer puno toga se prešućuje. Hvala vam lijepa. Hvala, gospodine Kramer. Molim vas da se pridržavate vremena koje vam je dodijeljeno jer ima i druge kolege koji žele uzeti riječ. Gospodin Grin, izvolite.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 Dakle, većini je poznat kao e, šef e, Ferrarijevog tima, odnosno netko tko nakon 15 godina je pobjedio na e, svjetskom prvenstvu. Ja sam vas posjetio 80-ih u Švedskoj na e, jednom događanju, ali vjerojatno se ne sjećate. Obojica znamo da nam iskustvo pokazuje da sigurnosni pojas vi i druge naprave su vrlo e, potrebne i neophodne za sigurnost. Kako bismo mogli uvjeriti proizvođače da to više ugrađuju u automobile. Da u kategoriju automobila A, B i C sigurnosne elemente ugrade i na taj način povećaju mogućnost preživljavanja udesa. I nažalost, kad sam provjerio prije ljeta, E, tko je e, u ovom odboru e, vlasnik električnog automobila to nije nitko osim mene dakle toliko o tome pričamo i tako često to spominjemo i nitko od kolega nema električni automobil osim mene no možda još netko ali ne znam tko je to mi kao političari trebali bismo postaviti primjer i početi koristiti električne e, automobile tako dajući primjer drugim e, vozačima. Ja živim e, na selu i mogu i nemam s tim problema. Dakle, moje pitanje upravo to o sigurnosnim elementima. Hvala. Hvala koordinatorima. sada imate dru, imamo druge članove koji mogu pokazati, e, e, postaviti svoje pitanja. Jednu minutu, molim vas, i molim da se strogo toga pridržavate. Gospodin Kori, izvolite. Hvala lijepa, dragi Tot, e, Uistinu mi je velika čast ovdje vas danas pozdraviti. Vi ste govorili u istinu iz vašeg srca dok ste izlagali. Jedno je postalo u istinu jasno da inicijative su potrebne i na regionalnoj i na nacionalnoj i međunarodnoj razini. E, sad će se glasati o mom izvješću u pogledu cestovne e, sigurnosti i ja želim istinu da se obvezujuće ugrade sustave koji će omogućiti e, ta, upravo takvu sigurnost. Dakle, čitav niz elemenata, dakle, zaštite i biciklista i pješaka. I kako vi vidite, dakle, e, tu dodanu e, vrijednost takve asistencije vozaču kroz takve aplikacije i uređaje? Dakle, trebamo cjeloživotno učenje poticati u cestovnom prometu i isto tako me zanima vaše mišljenje vezano uz budućnost naše gradske mobilnosti u Europi. Kako će to dalje funkcionirati ako želimo održivo dalje razvijati naše gradove? Trebamo li odustati od pojedinačnog prometa da i želim vam dakle sve najbolje na nadolazećim izborima i nadam se da ćete vi po treći puta biti izabrani. Hvala lijepa. Hvala predsjedateljice na informacijama. Ja sam eh, htjela postaviti pitanje eh, o tome kako ćete tome svemu dati dodanu vrijednost. Odnosno, eh, što je sa trećim zemljama u vašoj kampanji? oni koji ulažu e, u e, recimo ceste, što je s cestama, što je s pločnicima. Pogledajmo kakve su ceste recimo u Mauritaniji, katastrofa. Što je s javnim e, prometom, javnim prijevozom i uključujete li u kampanju i e, slike obitelji ako recimo vodite kampanju za mlade odnosno za nošenje kaciga koje bi ih mogle zaštititi dogodili se e, nesreća te su kacige često vrlo skupe kakva je vaša E, poruka ženama i djeci na južnoj hemisferi. Hvala vam. Hvala lijepa. I ja imam nekoliko pitanja koja se odnose na sigurnost, no e, nažalost Vrlo često kad eh, se događa da se eh, sigurnost eh, zanemaruje. Recimo mi imamo problem turista koji unajmljuju vozila, a što je i s teškim e, vozilima e, poput e, kamiona. Dakle, ljudi ne poklanjaju dovoljno pozornosti sigurnoj vožnji i recimo zaustavljanju dovoljno da bi se vozač odmorio. Hvala gospodin Vantam. Dobro vam jutro, gospodine Tod. Ja sam iz Nizozemske. U mojoj zemlji nije više moguće smanjiti broj e, žrtava u prometu. Povećani broj e, je e, žrtava nastao zbog korištenja društvenih medija tijekom vožnje. E, ljudi sve češće kupuju i električne bicikle koji su vrlo brzi i često prouzrokuju nesreće. Dakle, kampanja me dosta začudila ovo što sam e, vidjela u e, što sam vidio na filmu E, i mislim da bi možda bilo najbolje da ste se opredijelili obratiti se trima velikim e, kategorijama e, da biste smanjili broj žrtava na, na cestama. Koje su to tri najveće kategorije žrtava, molim vas? Meni je iznimno žao što je Poljska, moja zemlja, jedna od e, onih e, u kojoj je smrtnost na milijun stanovnika e, na, u prometu viša nego u ostalim EU državama, odnosno veća od prosjeka. Dakle, mislim da će vlada promijeniti neke propise koji se tiču pješačkih prijelaza. Mm, dosta ste govorili o e, žrtvama e, prometnih nesreća. Je li itko ikada izračunao koliko to košta? Koliko koštaju ljudi koji ostaju e, invalidi? Koliko to košta i njih i njihove obitelji, koliko to košta državu. Dakle, to je, mislim, problem ne samo u e, našim zemljama, to je problem u visoko razvijenim e, državama, a e, zanimala bi me statistika. Statistika o broju ljudi koji ostanu s invaliditetom nakon prometne nesreće, a naravno ništa neće moći nadomjestiti e, obrazovanje i trening vozača e, i e, to mora biti dostupno već za u ranoj dobi. Kampanja je po meni odlična, ali mislim da nije dovoljno poznata svima. Hvala gospodine Tod. Ja bih e, željela intervenirati vezano uz dvije teme. S jedne strane stanja infrastruktura gdje imamo velike potrebe za financiranjem, a gdje smo imali usmjerenje i prioritizaciju željezničkog prometa. Upravo imamo raspravu znači vezano uz reviziju direktivi euro vinjete. Radi se o važnom tekstu gdje govorimo znači o mogućnosti da se prihod iz euro vinjete koristi u renoviranje e, infrastrukture. željela bih čuti vaše mišljenje vezano uz to. A drugo, E, imamo pitanje znači e, vozača kamiona e, i isto tako ovog društvenog aspekta znači potrebno da imaju dovoljno odmora kako bismo bili sigurni da u tom smislu znači isto tako imamo i pravila za cestovnu sigurnost koje se poštuju hvala gospođa Bilbao više nije ovdje. Gospodin Golniš, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Gospodine Tod, vi ste ekspert na ovom pitanju i pitam vas što se tiče automobila, koji su tehničke buduće inovacije koje imaju najviše potencijala u Francuskoj E, kad sam ja bio mlad nismo imali znači u automobilima niti znači ABS, ni airbag, niti znači remen nismo imali e, zbilja ništa toga od ove današnje opreme. Sada to sve postoji u serijama u automobilima. Sad imamo nove zakone koji znači e, predlaže isto tako i nove tehničke inovacije, znači određene instrumente kako bi se budili e, vozači koji zaspu isto tako kad pređu liniju na drugu stranu ceste i tako dalje. Što mislite koja je to jedna od inovacija koja bi najviše mogla povećati e, cestovnu sigurnost? Hvala, hvala na ovom pitanju gospodine Tod. Evo, imali smo zbilja puno pitanja. Ako nemate vremena odgovoriti na sva pitanja, onda nam možete također odgovoriti i pisanim putem, mailom. Imamo puno pitanja vezano iz infrastrukture što se tiče e, same regulacije zakonodavnog okvira, da li možemo, moramo biti mnogo zahtjevnosti. Isto tako da li moramo regulirati brzinu na cestama. Isto tako se govorilo o tom pitanju novih financijskih e, poluga što se tiče ove vinjete, da li onda imamo taj prioritet vezano uz te infrastrukture. Isto je jedno osobno pitanje. Kako vidite e, to pitanje mobilnosti u gradovima? Da li postoje dobre prakse? Što se može poboljšati i tako dalje? Evo, da ti ću vam sad riječ kako biste počeli e, sa odgovorima na pitanja. Imate na raspolaganju samo 10 minuta. Evo, ja predlažem sljedeće. Pokušat ću odgovoriti na najveći broj pitanja, neka se preklapaju a nakon toga ću vam dostaviti e, sljedećih dana i jedan dio pisanih odgovora kako bi onda to bilo malo preciznije kako bismo imali znači i e, trag moje intervencije ovdje što se tiče ovog panela Benjamin Menar koji je na mjestu 77 će u odnosu na oni koji dignu e, prst će e, podijeliti brošuru koja je vrlo jasna, nakon toga možemo odgovoriti na vaša eventualna pitanja. Često sam čuo pitanje vezano uz te glavne ključne mjere na području cestovne sigurnosti fascinantno je da u odnosu na druge pandemije kao e, malarija, tuberkuloza, e, skleroza multiplex i tako dalje imamo napretke, ali ne znamo kako ih na pravi način ipak liječiti. Na e, području cestovne sigurnosti znamo primjena zakona, obrazovanje, Isto tako, sigurnost što se tiče automobila, infrastruktura, te sve ono što se čini nakon prometnih nesreća obrazovanje, znamo što trebamo napraviti, ali u mnogim zemljama to jednostavno taj dio edukacije obuke ne postoji. Zbog toga moramo potaknuti e, sve države članice da se pozabave tim pitanjem e, edukacije. Što se tiče zakonodavnog okvira i e, zakona moramo ojačati ako želimo smanjiti znači broj žrtava na cestama u Europi, to je cilj koji je ostvarim, onda primjena zakona treba biti ojačana i to snažno. Što se tiče samih vozila, postavljamo si pitanje koji su to novi ciljevi. E, cijeli niz parametara je već e, e, uključen u proizvodnju vozila u Europi. Moramo se čestitati na tome. Mnogi vlasnici vozila već na raspolaganju imaju cijeli niz takvih poboljšanja. Za mene e, najveće poboljšanje u Europi je kontrola elektronske stabilnosti ili elektronska e, kontrola stabilnosti. Znači imamo znači komunikaciju koja se treba proširiti kako bismo pokazali koliko je to važno. No zemlje u razvoju nasljeđuju zemlje i dobivaju e, nasljeđuju vozila, dobivaju vozila koja su zabranjena u zemljama e, razvijenim zemljama. To je strašno. Također smo govorili puno i o i infrastrukturi. Moramo stalno poboljšavati infrastrukture, a također i prilagoditi infrastrukture novim tehnologijama. Danas imamo cijeli niz elektroničkih sustava koje omogućuju e, vozilima da se znači e, e, budu stabilni na cesti, ali to moramo u svakom slučaju optimizirati i koristiti na pravi način te tehnologije. Isto tako imamo kvalitetu e, pomoći spašavanja na cesti. Imamo znači e, automobilske industrije, automobilski klubovi, vlasti na tom području zajedničke je napravljen veliki napredak. Znamo da je kvaliteta medicinskog E, sustava ključna kako bismo ograničili posljedice prometnih nesreća. E, nažalost, zemlje u razvoju, mnoge zemlje u razvoju nemaju znači te e, pogodnosti vezano uz medicinski sustav. Što se tiče kampanja, kampanja, moramo ih osmisliti. Imamo jed, znači, jednu kampanju Remembers Day, znači e, dan sjećanja na žrtve e, cestovnih nesreća. Vi, čula, čuo sam da imamo cijeli niz e, programa osmišljenih, imat ćemo znači isto tako defile u gradovima kako bi se prisjetili tih žrtava prometnih nesreća. To je nešto što svi zajedno možemo provesti u dijelu. Također smo govorili i o e, e, znači ovim pistama za bicikle. Moramo poticati a što se tiče kontrola takvih e, traka je nešto važno, moramo imati u tom smislu poštivanje e, brzine. Moderni bicikli, elektronski bicikli, elektronički bicikli idu puno brže i isto tako moramo kontrolirati te brzine, a moramo i e, također kontrolirati obvezu korištenja kaciga. Ta obveza, e, obveza mora biti prisutna posebno za mlade, za djecu. Moram reći da što se tiče glave koja prva dotiče e, cestu, tu moramo biti e, svjesni toga koliko su posljedice strašne što se tiče ovog, ove europske vozačke dozvole, razine nisu uvijek iste, posebno kad uspoređujemo to sa vozačkim dozvolama u zemljama u razvoju. Govorimo e, o tih deset zlatnih pravila. Banžama Menar će vam e, moći isto dati brošuru sa detaljima, a nakon to, e, na to smo dodali i vid, to je ključno, jer na planetu imamo milijardu ljudi koji ne vide dobro, a koji koriste e, automobile i vozila, koji nemaju tako često mogućnost nabaviti i nositi e, naočale. Esilor e, što se tiče o, e, tih kampanja za zaštitu vida uključio se s nama u rad i želimo e, osigurati mogućnost nabave naočala svim korisnicima cesta. Činjenica da strana osoba koja koja vozi u stranoj zemlji mora poštivati pravila u bilo kojoj zemlji. To mora biti na razini Europske unije, ali i na međunarodnoj razini. Gospodin e, Lundsgren, podsjetili ste me na dobra sjećanja dijela moje profesionalne karijere – Ja sam često bavio isto tako i automobilizmom i tu sam se suočavao sa situacijama e, znači nesreća. To je nešto e, što me je zbilja pogodilo i navelo na to da cestovnu sigurnost učinim prioritetom i da se borim za povećanje cestovne sigurnosti. Ta e, borba naravno ima za cilj smanjenje žrtava na cestama, a borba isto tako i uključuje senzibilizaciju vlada i vlasti e, vlasti u e, zemljama Afrike, Azije, Srednjeg istoka ili Latinske Amerike ne poznaju e, znači katastrofalne posljedice nesigurnosti na cestama i zbog toga moramo ih upoznati sa naprecima e, koji su napravljeni u Europskoj uniji. Što se tiče električnog automobila, da on se razvija, ali imamo također i ograničenja, govorimo o novim tehnologijama, govorimo o hi, znači, e, automobilu na vodik, koji će moći ići e, znači koji će moći znači biti u pogonu 600 do 800 km i zatim se napuniti u nekoliko minuta. Imamo također hibridne automobile koje već sad e, postižu nevjerojatne rezultate na cestama. Što se tiče angažmana automobilske industrije, oni se moraju više uključiti, a to Isto tako bolje poznajem e, kroz rad našeg panela na visokoj razini. A imamo također i angažmane kako bi automobilska industrija preuzela odgovornosti. E, automobilska industrija proizvodi automobile koji izgledaju isto, ali koji što se tiče sigurnosti su jako različita. primjer automobil koji e, kupite E, u Belgiji, na primjer Ford, neću druge marke citirati, no drugi automobili su u tom slučaju, znači e, automobil koji kupite u Belgiji je različit od automobila koji ćete kupiti u Peru, Nigeriji ili u Boliviji. To je neprihvatljivo. Svi moraju imati pristup e, i moraju imati dostupan isti tip automobila. Na nivou e, Ujedinjenih naroda surađujemo sa automobilskom industrijom kako bismo osmislili e, sustave minimalnih standarda koje naravno ta automobilska industrija treba prihvatiti. Govorili smo također i o prometu u gradovima, to je veliki problem, te e, kroz znači Metropolis, Kakaro, 40 e, i tako dalje, koji okupljaju najveće gradove u svijetu, moramo kroz e, sve te organizacije iznaći rješenje, e, rješenja za probleme prometa, povećanog prometa u gradovima. Da, rekli smo također da i uspjeh Europe treba biti ponovljen i u drugim dijelovima svijeta. To je dio vaše misije što se tiče zemalja u razvoju, gospođa e, Sender je postavila pitanje da vozila su prestara, e, ne koristi se kaciga. I mogu reći da su te zemlje zapravo određeno smetlište Europe ili Japana, na primjer, ili Australije. Sve razvijene zemlje koje što se tiče cestovne sigurnosti postižu jako dobre rezultate te svoje onda stare automobile koji nisu više e, u skladu s normama e, izvoze iz, u zemlje u razvoju. Tako tamo u tim zemljama nalazimo male automobile ili motocikle sa e, motocikle na kojima se voze 3-4 osobe bez kacige i tako dalje. Moramo imati u tom smislu e, homologizaciju i moramo također osigurati da e, policija kontrolira obvezu nošenja kacige no u zemljama u razvoju korupcija je velika i zbog toga primjena zakona je jako teška. Moramo također i osmisliti u regijama takozvane observatorije za cestovnu sigurnost. Imamo u, e, znači u Buenos Airesu takav jedan centar, isto tako u Africi ćemo osmisliti takav observatori, te također i u Aziji to će e, biti, znači sve, sva ova pitanja će se provoditi kroz uspostavljanje takvih observatorija. Gospodine Tod, što ćete nam reći kao zaključak? Ostalo vam je samo jedna minuta. Nisam, znala, nisam znao da ću sad tu biti izložen svojevrsnoj torturi. Ja Zapravo mislim da nas ovime potičete, da vas ponovno pozovem kako, pozovemo kako bismo još i dubinskije e, raspravljali o, u ovim e, temama. Što se tiče Europske unije, parlamenta, što bismo mogli poduzeti na području cestovne sigurnosti? Govorili ste o ta tri prioriteta, a za na, nekad je potrebno da nas malo prodrmate, jer ako želimo da se stvari mijenjaju, onda mi također moramo biti i se onoga što se događa na međunarodnoj razini. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da vam se obratim, ali nisam govorio o jednoj ključnoj stvari, a to je kvaliteta podataka. Danas e, Europa ima vrlo dobre informacije što se tiče etike, a to nije slučaj zemalja u razvoju. Jučer sam e, vidio jedan e, primjer kad sam se susreo sa ministrom energetike u Nigeriji i čuo sam e, čuo E, da tamo ima 3000 mrtvih na cestama godišnje, ne 36.000 onako kako je to e, izvijestila e, svjetska zdravstvena organizacija. Ono što je važno da ako zbrojimo sve brojke koje dostavljaju države članice, onda imamo drugačije brojke od onih e, službenih. Moramo imati u svakom slučaju precizne podatke, to je nešto što nije e, lagano, ali zahvaljujući ovim observatorijima moći ćemo napredovati. I na kraju trebam reći da je cestovna sigurnost dio naših svakodnevnih e, suštinskih obveza i tu ne smijemo popustiti. Vidjeli smo da u zemljama u razvoju e, su brojke se smanjile za pet puta i znamo da ako popustimo onda ćemo imati povećanje. Zbog toga moramo nastaviti e, prioritizirati ovo pitanje cestovne sigurnosti, a isto tako od ključnoj važnosti pojačati, osnažiti kontrole. Ako ih nemamo dovoljno, onda nećemo moći naše ciljeve provesti u dijelu. No, zemlje imaju ograničenja i što se tiče ljudskih resursa u policiji, financijskih sredstava, proračuna i tako dalje, onda e, znamo da određena e, sredstva koja, se su se trebala angažirati na području cestovne sigurnosti su bila preusmjerena na, neke, e, na neka druga područja. Zbog toga moramo osigurati učinkovite kontrole. Isto tako imamo zakona i moramo osigurati da svi građani poštuju zakone. To uključuju i pješake. E, oni predstavljaju 40% e, žrtava, no, na primjer, pijani e, pješak je opasan pješak. Zbog toga svi moraju imati jasnu viziju svoje uloge u prometu. Evo, Ja sam pokušao u ovom vremenu koje ste mi dodijelili e, zaključiti, ali u svakom slučaju sam zadovoljan ovo vrlo interesantnom raspravom. Hvala gospodine e, Tod, možete računati na podršku našeg odbora i u svakom slučaju e, nadam se da ćete nas obavijestiti o e, budućim radovima u okviru Ujedinjenih naroda. Sutra ćemo glasati o izvješću gospodina Koha o cestovnoj sigurnosti. Hvala još jednom gospodine Tod i mogu vam reći, nadam se da se vidimo uskoro. Pardon, les personnes qui veulent un... Oprostite, osobe koje žele dobiti znači brošuru od ovog high level panela na visokoj razini, s brošura o kampanji 3500 života. Evo, Benjamin, možeš li ti to podijeliti?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 Euh, Drago kolege, iskoristit ću odsutnost predsjednice kako bismo nastavili s raspravom. Sad ćemo se zabaviti sljedećim izvješćem rasprava vezano uz sljedeći višegodišnji financijski okvir priprema stajališta parlamenta nakon 2020. godine. Naš odbor daje mišljenje odboru za proračun i dajem riječ izvjestitelju. Gospodin Marinesku nije ovdje i, i gospodin Van der Kamp će ga zamijeniti. Moj kolega Marijan Marinescu ne može jutros biti s nama, pa je zamolio da vam ja dajem dam pregled, odnosno pojašnjenje njegovog e, mišljenja e, i koje je e, izrađeno zapravo za odbor za proračun. Mislim da se nalazimo u vrlo uzbudljivom razdoblju kad e, smo e, dobili novi višegodišnji financijski okvir, pa onda razdoblju Brexita. I Marijan Marijanesku vidjet ćete ne e, spekulira puno, već pokušava jasno dati do znanja, odnosno objasniti o čemu se tu radi. Dakle, e, sredstva za e, sekundarne i tercijarne poveznice između gradova i e, regija i zapravo to nalaže od određeni oprez što se tiče suradnje i možemo koristiti e, instrument za povezivanje Europe da bismo dobili e, kredite za bolje financiranje primarne mreže. U petom dijelu poziva da se e, bolje povezivanje Europe i boljem povezivanju Europe da veća važnost. Mislim da je ovo veliki skok za e, ovaj odbor i ne znam možemo li mi održati na dosadašnjoj razini sredstva za CEF i vjerujem da će to biti uglavnom iz tradicionalnih kohezijskih fondova. U svojim e, točkama 6 do 10 gospodin Marinesku govori o različitim sektorima, o e, istraživačkom projektu Cesar, E, istraživanja o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba, pa zatim projekt i program Galileo, e, turizam i e, održivi turistički sektor. Važno je to ne zanemariti u pogledu infrastrukture. I konačno u 11. stavku ili točki govori se o e, proračunu za promet i smatra se da bi e, višegodišnji financijski okvir trebao pružiti e, predvidljivost i fleksibilnost. Dakle, čekam vaša pitanja koliko ću moći odgovoriti u ime gospodina Marineskoa. Hvala gospodine van de Kamp. Sad e, gospodin Puto za Hvala lijepa i hvala izvjestitelju. I vjerujem da e, u kontekstu e, novog višegodišnjeg financijskog okvira moramo odaslati jasnu poruku da jedan dio treba otići na u kohezijske svrhe a poveznice između e, regija i koridora e, trebaju naš e, našu vrlo jasnu i snažnu političku poruku i zahtijevaju jasnu definiranost. Važno je ukloniti prepreke na nacionalnoj i lokalnoj razini, a koje su zapreka postizanju ovih ciljeva jer ove poveznice mogu znatno e, povećati broj radnih mjesta i e, pogodovati gospodarstvu kao što je recimo pogotovo jedinstvena željeznička mreža pa interoperabilnost, održiva mobilnost, a potrebno nam je i više od financiranja, trebamo dobru razvojnu politiku za cijelu Europsku uniju, a koja bi se koncentrirala na otvaranje radnih mjesta integrirana pomorska e, politika kao i jedinstveno europsko nebo također će odigrati istu ulogu. Dakle, e, to je nešto što bi trebalo biti dijelom sljedećeg VFO-a. Hvala gospodine Kaputo. ECR, gospodin Zili. I ja bih e, želio e, nešto reći u vezi budućeg VFO-a. Mislim da instrument iznimno važan i da su e, predstavnici opće glavne uprave za promet sudjelovali e, u ovome. E, financijski e, instrumenti ne mogu nadomjestiti druge instrumente. Imamo nedavno situaciju iz Estonije i vidjeli smo da je zanimanje za željeznički sektor vrlo malo i e, da e, na neki način e, podržavajući toliko željeznicu druge oblike transporta zanemarujemo a s druge strane oni koji izrađuju politike za transportni sektor morat će slijediti nekoliko linija i držati sredstva za korisne projekte. Dakle, potpore ne bi trebale ići u cestovni e, sektor. Projects which are uh, high level policy issues. Kohezijska politika eh, u narednih eh, sedam eh, godina počevši od 2020 ukazuje na velike razlike između pojedinih dijelova država članica, dakle veliki disparitet i zato mislim da bi kohezijski udio trebao biti znatan u sljedećem e, VFO-u. Hvala lijepa, podsjećaju me da malo kasnimo, pa ćemo evo odmah dati riječ gospodinu Telički. Razumijem što je izvjestitelj htio reći uz naglas, naglasak na financiranje kohezijske politike e, i strukturne investicijske fondove, jačanje upravljanje, mak, upravljanje makro regijama, zatim cestovnu infrastrukturu, sesari E, Galileo i interoperabilnost i fleksibilnost VFO-a. Mislim, za mene je ključno da naglasim jednu političku stvar. Bilo kakvo kašnjenje u podnošenju e, ovog odobrenja za VFO će se odraziti znatno i na transport. To je e, to su strateški dugoročni projekti govorimo e, također i o nedostatku dosljednosti i jasnih financijskih instrumenata e, sve to može imati znatne negativne implikacije a mi e, a što se tiče onoga što naglašava gospodin Marinesku, možda isto zahtjeva e, malo e, rada, a to je kao prvo e, poboljšanje sefa. To je ono što nedostaje u nacrtu mišljenja. Dakle, zanima nas što planirate, kako to poboljšati i u tom kontekstu kako ćete se koncentrirati na cestovnu infrastrukturu. Smatram da je to nedovoljno jasno i da trebamo nacrt prijedloga za SEF za iduću godinu. Ja ću se osobno na to koncentrirati. 10T, odnosno TNT, transeuropska prometna mreža, e, je e, također ključno pitanje i krivo upravljanje će bi imalo e, teške implikacije, a treba vidjeti na koji način će se TNT razvijati i kakav napredak doista ostvarujemo E, i e, koja financijska sredstva stoje na raspolaganju s obzirom na napredak koji ostvarujemo. U budućnosti bih želio vidjeti priznanje i e, razmišljanje komisije i TNT koordinatora o tome što se zapravo dogodilo ne u, zapravo na tom cijelom e, teritoriju i nije da se ne slažem s gospodinom Marineskom, ali trebamo više detalja, pogotovo s obzirom da se ovdje radi o mišljenju. E, mi dosta kasnimo, čini mi se, pa neću više govoriti. Hvala lijepa. Hvala gospodine Telička. Malo smo kasnili jer je gospodin e, Toc Bilja imao jako zanimljiva izlaganja. Gospođa Kilenen, izvolite. Predsjedateljice, mi predsjedateljice, mi se e, zalažemo za e, viši stupanj kohezije iz e, VFO-a i smatramo da bi trebalo poboljšati teritorijalnu, gospodarsku i socijalnu koheziju država članica. Merci madame monsieur Kramer. Zahvala gospodin sada. Htio bi se zahvaliti kod izvjestitelja i prije svega isto tako bih rekao da podržavamo prijedlog i ono što je vrlo pozitivno da u stavku 6 su nužni prijedloze, međutim ono što je nužno za daljnu perspektivu. Mi smo vidjeli da postoje novi projekti, ali onda ne postoji novac za održavanje tih novih projekata nakon što se to sve izgradi. E, zato mora i održavanje biti uzeto u obzir. Druga točka elektrifikacija, dakle fin mreže. Ja sam već rekao, 1909. E, Dakle, davno smo mi u Njemačkoj još odlučili da ćemo elektrificirati naše e, e željezničke mreže, e, ali jako tu e, kasimo na europskoj razini. E, isto baš nismo najbolje, najbolje je tu Švicarska, svi govore o elektrifikaciji prometa, ali tu se stalno misli na električne automobile ali mi imamo tu čitav niz mogućnosti. Dakle, paralelno imamo željezničke pruge koje e, stoje gdje nedostaje ta elektrifikacija. Dakle, jako je bitno da se i time pozabavimo. Missing links, dakle poznat nam je taj problem. Imamo jednu e, željeznicu gdje imamo velikih e, problema, gdje se samo stvari krpaju i tu moramo bolje imati e, tu poveznicu, taj rail connections i to ne samo dakle, kroz cestovni promet, već i kroz željeznicu. i, i imamo uistinu veliki problem s obzirom na različite pruge Dakle, imamo opet e, zajedničke pruge nekih 70 do 80 tisuća e, kilometara, ali trebamo isto tako kombinirati prijevez, dakle i recimo kroz bicikle gdje onda stignete s vlakom do određene točke pa idete dalje e, biciklom. Švicarska je recimo puno dalje otišla kada govorimo o smanjenju buke e, na e, prugama jer inače tu neće biti šanse postoje mogućnosti e, možete time dobiti na vremenu na učinkovitosti i na novcu mm, nećemo sada graditi stalno samo one zidove i panoje koje sprečavaju buku postoje drugi sustavi koji nam mogu pomoći čak mogu buku reducirati za pola i uspjeli smo dakle u tome da se plaćaju različite naknade kod manje bučnih i više bučnih e, dakle e, vagona e, to se uistinu mora učiniti na taj način i dalje provoditi da su i poduzeća zainteresirana za tako nešto. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Kramer. Ograničit ćemo znači sad vrijeme uzimanja riječi. Sada dajem riječ gospodinu Rikeu. Radi se o proračunskoj raspravi, a e, nije rasprava vezana samo uz promet. Što se tiče znači poglavlja šest prvih, prve skupine e, znači sredstava imamo znači povećanje E, proračuna agencije. U tom smislu imamo znači kompenzaciju u okviru proračuna. Što se tiče CEFA, nemamo financiranje jer e, sredstva e, CEFA dolaze iz drugih E, izvora kohezijskog fonda i tako dalje. Traži se znači da se e, nastavi CEF, nego isto tako da dvostruko e, dodijelimo sredstava u proračunskoj liniji. Isto tako trebamo imati na umu da okolišni problemi, Brexit i E, drugi problemi te, tehnologije znači utječu i na povezane automobile za infrastrukture e, moramo imati e, vidove transporta koji će biti puno manje zagađujući i to moramo znači prilagoditi globalnom europskom E, nivou. Što se tiče okolišnih problema, okolišnih aspekta, tehnoloških aspekta, to će imati zbilja veliki utjecaj i na sektor prometa. Hvala. Gospodine Rike, gospodin Van Milterburg. Door eh, collega Wim van der Kamp zal ik een hele korte opmerking maken. Want het gaat denk ik met name om... Hvala, evo samo jedan kratki komentar vezano uz stavke 2 i 5 u nacrtu mišljenja, koji mi je inače u redu. Pitam se da li ovaj odbor u isto pravo mjesto da govorimo o udjelu prometa povezano uz proračun kohezijski fond je najbolji primjer kada govorimo o cefu u i toj sustavnoj poveznosti. Ali mislim da je vrlo bitno da ovdje malo razmišljamo, kako se kaže, out of the box, dakle iznad uobičajenih okvira. Jer e, puno toga se može recimo uključiti i učiniti recimo i u transnacionalnom okviru što može onda opet biti bitno i za regionalni razvoj, pa bi trebali apelirati na komisiju da omogući neka manja ulaganja. Tu me sad uistinu zanima reakcija komisije, jer to bi omogućilo da imamo ovaj takozvani comprehensive eh, network i da onda na taj način uspostavimo eh, eh, još ona nepostojeća rješenja i poveznice Dakle, ja sam i član e, koji se bavi ovim regionalnim, zastupnik koji je u odboru koji se bavi i regionalnim pitanjima, član sam jednog i drugog odbora, dakle i odbora za regionalni razlog i ovog odbora i mislim da bi se to moglo jako dobro povezati. Da, morat ćemo se toga držati. Evo, moje iskustvo mi pokazuje, ako imate malo novca, morate pokušati naći pametna, inteligentna rješenja, ne e, samo tražiti novac od nekog drugog. Inteligentna rješenja su po mom mišljenju tada pokušati naći partnerstva, kako vertikalna partnerstva, tako i horizontalna dakle između javnog, privatnog sektora i mislim da je to ono što bi mi isto tako trebali imati u našem mišljenju, dakle da tražimo od komisije da e, nađe inteligentna rješenja i pri tome naglasimo značaj partnerstva. Red Cox je to jednom jako dobro opisao. On je i dio e, onih koji se bave upravo tom e, koordiniranjem javnog i privatnog i trebale bi to iskoristiti. Hvala vam lijepa. Sljedeće kolege. Hvala. Što se tiče točke 1, tu bih htjela nešto pojasniti. Sad se tu ne radi samo o susjednim državama, već i o trećim zemljama, jer e, te poveznice su vrlo važe i recimo na stranici broj četiri imamo mm, e, referiranje na Balkansku regiju, dakle tu se radi o državama članica Europske unije e, i da to u stvari nadilazi samo e, taj broj. A imali smo i sastanak na vrhu u Berlinu i tu se stvorio jedan odbor za promet. Točka 7, tu govorimo o jedinstvenom europskom zračnom prostoru i tu konačno vijeće mora e, iz slijepe ulice izvaditi taj dokument. Mi govorimo o proračunu, ali tu su i neki drugi bitni aspekti. Govorimo recimo o, turizmu u daljnjim točkama. A mi smo u plenemu 2012 prihvatili jednu rezoluciju gdje se radi i o sredstvima proračuna za turizam. Hvala lijepa. Hvala, dobar dan. Sada dajem riječ e, predstavniku komisije. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala mi što ste mi dali riječ. Komisija bi pozdravila ovaj nacrt mišljenja. Mislimo da je to jedan uravnotežen pristup i unutar sljedećeg e, VFO-a će tu postati dostatna sredstva kada govorimo upravo o aspektu e, prometa i mi svi znamo o ovom timu, dakle da je promet upravo strateški sektor za Europsku uniju, to je vrlo važno za naše jedinstveno tržište i za radna mjesta i rast. Kad govorimo o ovom mišljenju, kao što su već neki zastupnici rekli, i mi naravno podržavamo e, taj e, poziv koji je upućen, dakle što se tiče i Sezara i RTMS sustava, e, ali uistinu bismo tražili neka daljnje prilagodbe i htjeli bismo vam predložiti da recimo u stavku 6 se referiramo na takozvani shift to rail, dakle to bi bilo jako zgodno da to dodamo uz RTMS sustav, u broju 8 se referirate dakle E, na neke e, zajedničke poduhvate što je vrlo važno. A u stavku 9 kada govorimo o digitalnom aspektu, dakle možemo to povezati dakle sa automatskom vožnjom i sa nekim drugim elementima to tom Dame i gospodo, što se tiče e, CEFA, instrumenta za povezivanje Europe, želio bih vas podsjetiti da tu treba doći do određe prilagodbe, jer nije baš jasno e, što se tu podrazumijeva pod ovim riječima upgraded ili further effectiveness, dakle daljna učinkovitost. Dakle, već jesmo jako učinkoviti E, dakle 100% kohezijske omotnice već je iskorišteno i imamo isto tako jako dobro e, prekogranični aspekt uključen i imamo e, prioritete održivosti koji su tu uključeni. Dakle, mislim da smo tu već ostvarili jako dobre rezultate i kad se govori o ovom upgradeu, mislim da trebamo osigurati i vidjeti da tu ima i dovoljno sredstva za te prioritete i da se njime snažno upravlja upravlja sa središnje razine. Slažem se da bismo isto trebali e, e, razgovarati e, o ovom aspektu comprehensive and core, dakle onome što je sama srži, što je još dodatno. Dakle, to su vrlo važne točke da se možemo doći upravo do ovog aspekta učinkovitosti. I Mm, htjeli bismo se daljnjim sinergijama e, pozabaviti, dakle pogotovo što se tiče nekih alternativnih goriva i mreža i trebamo malo bolje kvalificirati i objasniti što mislimo e, pod ovim aspektom kad zahtijevamo više i bolje. E, Mišljenje isto tako govori o kohezijskom fondu, ali referira se i na obzor 2020. i za e, dakle, e, istraživački program broj 9, jer i tu se trebamo pozabaviti sinergijama koje nam stoje na raspolaganju, pogotovo kada govorimo o korištenju inovacije i kad vidite sljedeću točku dnevnog reda vezano uz dekarbonizaciju, dakle to je nešto čime ćete se isto kasnije baviti u ovom odboru. I na kraju komisija pozdravlja ovo mišljenje, smatramo da je to jedan vrlo koristan alat e, tijekom naših e, rasprava i mi ćemo zajedno s vama e, dalje surađivati unutar tog okvira još jedan komentar. 15.11. u Strasburu, dakle u srijedu popodne, organiziramo jednu konferenciju u uskoj suradnji s vama, gospođo predsjedavajuća, vežano uz dakle, različite odbore koji će isto biti povezani. Interconnectivity je ono što je ključna tema. Ja vam zahvaljujem. Biću vrlo kratak kratak i jasan. Tri točke. Kao prvo, Malo moram braniti kolegu Marijana Maruneske, a tu se radi o jednom stajalištu, dakle, koje smije biti dugo svega stranicu do stranicu i pol, kada bih ja sad uzeo u obzir sve želje članova ovog odbora, e, onda bi slova morala biti vrlo sitna da to sve stane. Ono što je rekao kolega Robert Celer nadalje. Naravno e, da EFSI ne može nadomjestiti bespovratna e, sredstva. Ja e, znam što je tu potrebno. Međutim, potrebna nam je jedna nova ravnoteža. Izgradnja metrostanice mm, u Parizu, dakle čitava podzemna željeznica u Parizu se ne može financirati samo kroz prodaju karata. A treće, to je jedna kombinacija e, onoga što je dvoje kolega rekla, moramo e, poznavati granice cefa i moramo vidjeti da li tu možda se može planirati određeno proširenje kada govorimo o prometu. To bi bilo jako dobro. Hvala gospodine Van der Kamp. I sad e, nastavljamo s radom. Znači, rok za ulaganje amandmana je 17. listopad u 16 sati. A sad e, prelazimo na izlaganje resornog odjela o studiji o dekarbonizaciji prometa u Europi. Pozivam e, gospodina Hrna da nam se pridruži. On je ovdje. Monsieur Eun, je vous souhaite la Želim vam dobrodošlicu, gospodine Hrn, u našem odboru. Vi ćete nam predstaviti svoju studiju. Dajem vam desetak minuta kako bismo mogli nakon toga razviti raspravu i razmjenu mišljenja u odboru. Hvala vam što ste e, prihvatili naš poziv i imate riječ. Izvolite. Um, my name is, uh, moje ime je Anke Hohen iz C Delfta i mi smo napravili ovo izvješće zajedno dakle, sa Inskinom. sa i želio bih vam reći da tu imamo čitav niz informacija i tu govorimo o različitim mjerama koje se i provode. Tijekom ove prezentacije nećemo moći proći kroz sve te informacije, tako da ćemo se fokusirati na najvažnije aspekte. Dakle, ono čemu bih ja želio govoriti je započeo bih s nekim prozirnicama vezano uz stakleničke plinove i promet u Europskoj uniji, koje su politike i preporuke i nakon toga a to ću politiku i preporuku ćemo podijeliti dakle u nekoliko e, područja, dakle ono što se koristi u samom prijevozu koja je učinkovitost e, prometa i onda ćemo na kraj govoriti o zrakoplovstvu i o e, pomorskom prometu zasebnom. I onda ćemo reći koliko je to sve bitno za neke dugoročne ciljeve i neke opće preporuke ćemo iznijeti. Ova prozirnica vam pokazuje dakle, koliko imamo stakleničkih plinova e, iz samog prometa. Ova crvena e, crta na vrhu se odnosi na sve osim na međunarodni pomorski promet, a ova naranđasta vezano uz pomorski promet. Zašto smo to podijelili? Zato što Bijela knjiga ima različite ciljeve za te vrste vrste e, prijevoza tako da na e, plavom imate dakle ovaj cilj za pomorske, a zeleno za e, ostalo. Dakle vidite da postoje dva cilja, jedno za 2013. jedno za 2050. kada govorimo o cestovnom prometu. Dakle, imamo jedno smanjenje do financijske krize i onda je došlo do pada a onda kada govorimo o ostalom e, prometu, imali smo jedan manji dakle, e, porast, dakle došlo je do obrata kada govorimo o ovom smanjenju koje sam prethodno spomenuo. Sada ćemo preći e, do, na određene trendove po vrstama prijevoza. Vidite da jedna vrsta ili model u istinu dominira, a to su putnički automobili. Oni doprinose 44% svim ukupnim emisijama u Europskoj uniji. Dakle, a pet načina prijevoza su tu vrlo bitne. To su, dakle, osobni automobili, LCV, odnosno eh, laka komercijalna eh, vozila, HDVS-i, eh, zatim zrakoplovstvo. I možete vidjeti da imamo vrhunac emisija stakleničkih plinova prije ove krize. Onda je došlo do laganog pada, međutim sada je opet došlo nanovo do porasta a kada govorimo o zrakoplovstvu e, već imamo razinu višu od 2007. Evo sad pogledajmo malo u, budućnost. E, imamo određenu analizu toga, dakle što nam ove politike mogu uisti donijeti. Kao što može vidjeti po ove dvije e, linije, jedna je postojeće mjere politike na vrhu, a ono je što se planira je ova niža na crta dole. Dakle, te mjere ne uzimaju u obzir sve mjere koje komisija sada predlaže za razdoblje nakon 2020, dakle već uključuje samo one politike koje se e, planirali tijekom ove analize Europskog za europski gospodarski prostor. Ako malo sada želite pogledati u budućnost i to dugoročno, to se ne pokazuje ovdje. Komisija je razvila jedan referentni scenario i dakle tu koristimo sve vrste e, prijevoza i onda vidimo ako ne dođe do nekih dodatnih mjera do 2050. E, će razina biti 15% iznad razine koje smo imali 1990. Dakle, ako uzmemo u obzir sve ove prethodne prozirnice, pokazuje da još imamo puno toga za učiniti u prometu. Dakle, sada ću govoriti o različitim područjima politike o kojima mi raspravljamo u našem izvješću. Dakle, imamo dekarbonizaciju e, i na kraju, kao što sam rekao, jedan dio koji se odnosi e, putničke automobile, laka komercijalna vozila, a onda ću o ovom pomorskom aspektu i zrakoplovstvo govoriti kasnije. Vidite ovdje da ova glavna e, politika koja se odnosi na smanjenje e, CO2 u pogledu novih automobila, tu su uključena i laka komercijalna vozila, imate ovdje različitim bojama označeno kako napredujemo Dakle, najviše imamo poraste upravo kod tih lakih komercijalnih vozila. Puno toga je što trebamo postići jer za 2050. smo dodali ovdje dva križića na ovom dnu, što ne znači da su to stvarni ciljevi, već čisto indikativno navodimo gdje bismo trebali biti do 2050. u skladu sa bijelom knjigom. A onda vidimo da tu još imamo puno toga za učiniti da bi to postigli ti e, ciljevi e, trebaju nekako ostvariti ciljeve e, vezano uz 2%. The real world because of issues around the test cycle, which surely are aware of, and we are currently changing this test. Imamo test koji trenutno koristimo, ali ćemo ga mijenjati, pa će biti više reprezentativni ovi podaci. Ali općenito govoreći, Mislim da možemo reći da se nalazimo na dobrom putu. Idemo sada na preporuke. Komisija se trenutno nalazi u procesu identificiranja e, ciljeva za razdoblje nakon 2020. Naravno, to mora biti troškovno učinkovito, mora biti u skladu e, sa e, dugoročnim potrebama, kao što smo to prethodno objasnili. Bilo bi dobro kad bismo imali mandat vezano uz e, vrlo nisku razinu emisija ili nultu emisiju. E, to je vrlo bitno. Tu radimo na e, razvoj električnih automobila, a i e, imamo još neke duge, druge planove. Dakle, imamo VLTP, ispitni postupak za laka vozila i morat ćemo uistinu stvoriti jedan dobar okvir kako bi mogli pratiti stvarne emisije. E, trenutno stvaramo jedan e, okvir kako bi e, smanjili stakleničke plinove kod autobusa, kod kamiona i tu trebamo isto tako razviti regulativu kao što smo to učinili kod osobnih automobila. Sad kad govorimo dakle, o dekarbonizaciji u e, smislu e, goriva i izvora energije, dakle tu je vrlo e, važna naša direktiva za obnovljivu energiju. Dakle, tu postoje različite teme kojima se moramo još pozabaviti, moramo uzeti isto tako obzir različite aspekte. Dakle, biogoriva su nešto što je vrlo važno, tu imamo određene gornje e, granice i ovdje smo prikazali dakle prvu i drugu generaciju biogoriva. Imamo intenzitet različitih goriva koje smo ovdje prikazali na ovom e, biogramu. E, fosilna goriva su ovdje prikazana kroz ovu e, crvenu liniju koju možete vidjeti, a onda to možete usporediti sa ovim različitim biogorivima. Kada uzmete u obzir indirektne emisije, onda je to prikazano ovim naranđastim i plavim crtama i vidite da se onda situacija dosta mijenja, jer su ove indirektne emisije e, vrlo važne kada se bavimo ovime. Dakle, u tom smislu komisija želi uvesti jednu gornju e, granicu kada govorimo o biogorivima I sljedeća prozirnica. Uh, we need to move toward a robust and stable long-term policy framework to make sure that we increase renewable energy use in the Dakle, trebamo imati e, učinkovite i održive e, kriterije i ciljeve moramo postaviti temeljem uistinu dobrih e, dokaza. Mi znamo da će isto doći do ograničenja određene e, isporuke održivih e, biogoriva, ali trebamo razmisliti i drugim srodstvima energije kao što su e, hidrogen i električna energija. Dakle, moramo se, bože oprostite, vodik. nadalje, kada govorimo o učinkovitosti, upravo je samo upravljanje nešto što je vrlo važno kada govorimo i podrška za e, održiv plan u pogledu urbane e, mobilnosti. Dakle, moramo to prvo učiniti na razini Europske unije, onda će države članice lokalne zajednice to dalje provoditi. Trebamo u svakom slučaju osnažiti učinkovitost, e, Imamo jednu promjenu u e, vrstama e, prijevoza, e, tu je došlo do određenog pomaka. Dakle, moramo paziti što tu činimo jer može u stvari doći do povećanja emisija. Sada ćemo preći na međunarodno zrakoplovstvo Kyoto protokol nam je dao mogućnost da se e, smanje staklenički e, plinovi e, i možemo reći da je tu došlo do vrlo sporog napretka. Mi smo imali naše inicijative u tom području, to je opet vezano u sam sustav ETS-a, tu su bili neki pravni problemi sa trećim zemljama. Ja ću sada, budući da mi je ostalo još samo jedna minuta, skočiti na svoju zadnju prozirnicu. Evo ovaj dijagram ovdje. Mislim da je ovo najvažnije. Dakle, što ovo sve znači u praksi ako zbrojimo sva ova smanjenja? Imamo e, ove prikaze u pogledu različitih e, godina. Kao što možete vidjeti 1990. i naši ciljevi vezano s 2050. i ciljeve koje želimo stvariti ili 60% ili 90%. E, trebamo preći u istinu tu jedan vrlo dug e, put. Postoji čitav niz studija kojima smo se pozabavili. Dakle, kako bismo imali smanjenje od 60%, moramo uistinu poraditi E, na svim ovim temama koje su gore navedene u prozirnici. Ako bismo željeli ostvariti e, ovo smanjenje od 90%, morat ćemo naravno uložiti još puno više napora. I na kraju bih želio još nešto reći da se moramo fokusirati e, na brzo, rano djelovanje. Kumulativna razina je ono što je uistinu važno. Dakle, što ranije mi djelujemo, to će biti niža razina kumulativnih emisija. Dakle, ima ovdje jako puno informacije, pa ako želite možemo vam sve staviti na raspolaganje. Hvala vam na ovoj prezentaciji koja nas malo i plaši jer e, imamo te velike napore koje moramo napraviti, a kasnimo ako želimo znači se pridržavati odredbi i angažmana e, sporazuma o Parizu i COP21, onda ćemo morati smanjiti e, emisije za 30%. Znači ovdje je sad zbilja hitna situacija, ako ništa ne napravimo, biti ćemo u velikoj klimatskoj opasnosti ako ne napravimo nešto na području prijevoza. Ospravljam raspravu gospođa Virkenen koja ima riječ. Izvolite. Yes, thank you. Thank you. Hvala vam lijepa, hvala vam na izvješću, hvala vam i na kratkoj prezentaciji. Mislim da su tu i dobre i loše vijesti. Loša je vijest da situacija nije dobra i da su se e, emisije stakleničkih e, plinova povećala od 90-ih, ali dobra vijest da se jako puno može učiniti u tom pogledu. I još je jedna važna stvar spomenuta, a to je da trebamo paziti na ti, tri područja. E, tehnološke opcije za povećanje tehnološke učinkovitosti e, automobila, odnosno vozila, zatim različita goriva i učinkovitost e, cijelog prometnog sektora i digitalizacija koja igra veliku ulogu. Tu se otvaraju različite mogućnosti. Ono što je za nas važno e, pogotovo u smislu paketa za čisti zrak trebamo e, politički okvir i za e, ulagače ukoliko želimo i ulaganja u e, istraživanje u razvoj u e, investitori će trebati imati politički okvir i naravno što se tiče bio goriva tu ima dosta neizvjesnosti u svezi budućih ciljeva i održivosti održivog načina proizvodnje bio goriva. To je važno i za industriju. Moramo se koncentrirati upravo na najučinkovitije mjere koje su dostupne da bismo ispunili postavljene ciljeve, a cestovni je promet jedno od najvećih pitanja, ali naravno ne možemo zanemariti i zrakoplovstvo i e, pomorski sektor. Ali e, naravno da tu jako puno ovisi o međunarodnim sporazumima. Tu se radi o globalnim e, pitanjima i puno se mislim može učiniti i na europskoj razini, a i kasnije ćemo danas e, razgovarati o teškim vozilima i standardima za teška vozila jer emisijski standardi zapravo utiru put e, vozilima s malim emisijama i e, to je najvažnije za dekarbonizaciju sektora. Dakle, hvala vam lijepa, mislim da evo čuli smo dobre i loše vijesti, ali da je dobro to što ćemo moći zajedno doista puno toga postići. Gospodine e, Salini, sad je e, na vama red. Popis. Gospođe Virkonen e, o prioritetima je dosta iscrpan, ja se s tim u potpunosti slažem. Možemo E, i e, politički argumentirati ono što je upravo rečeno. A e, politički je argument pristup koji je moguće postići. Započinjem s poveznicama između transportnog sektora i ostatka našeg gospodarstva u, na cijelom kontinentu i, i dalje od njega. Dakle, transport se smatra najvećim e, razlogom e, za visoke e, količine CO2 i to doista i jest u pogledu emisija broj 1 ali mi zapravo mislim da e, smo tu dosta uspješni, jako uspješni, jer je naš sustav dobro uravnotežen. Mislim da bismo trebali i dalje nastojati zadržavati ravnotežu između svih sektora koji su ovdje povezani. O biogorivima smo govorili u ovom izvješću i podsjećam da biogoriva su prešla s prve na drugu generaciju i to je jedna od jačih točaka naše strategije. To treba na takav način odraditi da oni investitori koji su u sektoru trenutno ne budu odbijeni od ulaganja treba nastojati e, ograničiti emisije naravno iz razloga zaštite okoliša međutim investitori bi željeli zaraditi i na svojim e, istraživanjima mi trebamo postaviti ciljeve ali ne bismo trebali imati pretjerano obvezujuće e, ciljeve za e, postizanje jer je to najgori način e, zapravo iskrivljivanja i situacije na tržištu trenutno smo mi na vrhuncu u globalnom pogledu, ali tre, i trebaju nam e, ciljevi za zaštitu okoliša, ali i ulagači. Gospođa Revodelon. Gospođa Revo, hvala gospođo predsjednice, s interesom ću pročitati ovaj dokument, dijelim u potpunosti mišljenje predsjednice da ono što smo čuli je zabrinjavajuće da je na nama velika odgovornost. Zbog toga se veselim e, govorima mojih prethodnika koji su rekli da mi moramo odigrati svi svoju odluk e, ulogu i da moramo biti vjerni angažmanima e, u okviru sporazuma iz Pariza. A Imamo i cijeli niz izvješća o kojima upravo raspraćamo. Radi se znači o reviziji direktive sutra o obnovljivim energijama, e, znači rasprava sutra o tome. To glasanje će biti izuzetno važno i e, nadam se da će prezentacija te kompromisi o kojima smo dugo raspravljali da će polučiti uspjeh jer inače ćemo pokazati da ne preuzimamo u potpunosti odgovornost. A što se tiče nekih drugih elemenata teksta, mislim da moramo snažnije uključiti države članice te osmisliti znači obvezujuće ciljeve za države članice. To mora biti sadržano, ali e, u tom smislu prijedlog komisije će biti e, dobar, ali ni u kojem slučaju ne i e, na najbolji mogući način. Isto tako imamo i reviziju direktive o euro vinjeti. Tu trebamo znači oporezivati vezano uz priječene kilometre i to moramo imati na umu. Naša e, odgovornost je veća nego prije i u našem glasu moramo također odraziti tu e, želju i te ciljeve. Hvala. A sada gospodin Telička, izvolite. Hvala predsjedateljica. Prava je čast dobiti od vas riječ. Ali budemo ozbiljni. Dakle, da bismo stvari postavili kako treba, trebamo imati dovoljno vremena. A to se odnosi i na današnju raspravu i na instrumente politike i regulatorno okruženje koje ćemo mi uspostavljati u budućnosti. Političke smo, odnosno greške u politici i pristupu smo počinili u prošlosti i nismo se dovoljno temeljili na procjeni učinka. E, dakle, činilo mi se da kolega Juri kroz ovo kao da mora u deset minuta sve to isporučiti nama, ali e, mislim da bismo trebali ovim pitanjima vrlo ozbiljno porazgovarati. Neki od nas e, Dakle, znamo svi e, koje su naše zadaće i obveze, ali neki od nas željeli bismo ono e, o čemu govorimo temeljiti na e, točnim nalazima, na održivosti, na e, mjerilima, pokazateljima i ograničenjima koja dolaze iz relevantnog sektora. Ovo je Dakle, moje prvo pitanje za vas je sljedeće. Koji bi bio najbolji miks? Dakle, dekarbonizacija, optimalizacija transportnih sustava, tehnologija. Očito je da negdje postoji više, a negdje manje prostora. Ali pitam, Možemo li mi to kvantificirati i temeljiti sve na čvrstoj procjeni učinka. Osim toga, trebamo i analizu politike i e, regulatornog okruženja i na razini Europske unije na nacionalnim razinama. Mislim da je ovo bilo vrlo e, zanimljivo i da nam je doista dalo dosta materijala za e, razmatranje i razmišljanje, ali iznimno bih cijenio da kad budemo imali e, izvješća, kad budemo e, amandmane predlagali, da ćemo od sada nadalje kontinuirano uključivati EPRS da analiziraju učinak onoga što mi predlažemo, da izbjegnemo greške iz prošlosti i neuravnoteženost. Hvala gospodine Telička. Moram vam reći da imamo dvije minute za e, govore. Pa gospodin Dalunde, imate riječ dvije minute. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, hvala vam eh, na zanimljivom izvješću. Imam pitanja. Dakle, ako se radi o sadašnjim i budućim eh, inicijativama, pitam se kad treba početi djelovati. Naravno, tu se radi o dosta pritiska, radi se o ciljevima i prema tome ne bi te promjene trebalo unositi presporo. Eh, Ali opet eh, moramo i socijalni moment eh, imati u vidu. Dakle, kojom brzinom treba ići? Jer stalno se događaju tehnološki napreci pa ćemo mi e, trebati prilagoditi e, tehnološke transformacije e, i što se tiče cijena koje se plaćaju za emisije, je li to dovoljni poticaj za tehnološki razvoj, trebaju li nam drugi aspekti? da bismo doveli do bržih promjena u ponašanju te treba li to sve ubrzati ili e, čekati? Gospodine Kun, dvije minute. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Mi svi se možemo sjetiti toga da se govorilo o jednoj strategiji, stalno se govorilo dakle 20, 20, 20, 20% uštede, 20% bolja učinkovitosti i to do dvije godine 2020. Ukupno za promet čak 40% i sad kad pogledamo koje mjere smo mi ovdje poduzeli, nisu to loše mjere. Mislim na onih 130 grama i ograničenja, dakle, u pogledu CO2 i osobnih automobila, dakle, da se ne bi trebalo više trošiti od pet litara. Dakle, dosta toga smo mi tu mm, uveli kako bi stvorili veću i bolju učinkovitost. Međutim, postavlja se pitanje E, taj Sizifov e, posao e, u stvari pojede gospodarski rast koji nam je potreban kako bi otvorili nova radna mjesta, koliko teretnih vozila se više dopustilo, dakle, koji opet to kompenziraju što smo mi ovdje postigli. Kad povučemo crtu vidimo da je situacija jako, jako složena. Ovaj ukupni volumen koji imamo u pogledu emisija CO2 je teško reducirati ako se želimo držati naše maksime. Monsieur mais vous aviez minutes, oui, Gospodine Kuhn, imali ste dvije minute, zašto ste samo iskoristili minutu? Sljedeći put mogu reći da ste nekome drugome dali više riječi. Sada dajem riječ gospodinu Kelju, izvolite. Hvala vam lijepa na riječi, ja nisam E, član ovog odbora nego izvjestitelj u sjeni za obnovljivu energiju što je za nas vrlo važno. Poruka je doista vrlo jasna. E, ne napredujemo dovoljno, ne mijenjamo politike dovoljno brzo, brzo i naravno to je u suprotnosti s preuzetim obvezama iz Kopa 21 jutros na ITREU e, o kad smo govorili e, o energetskoj performansi u zgradarstvu e, dali smo podršku EV-ima, što je doista bilo jako potrebno a ja imam pitanje koje je donekle različito budući da proizvođači vozila proizvode što žele. Bismo li mi trebali razmatrati mogućnost smanjenja broja motora s unutarnjim sagorjevanjem kroz neko određeno razdoblje, dakle ne odmah, a tako da e, broj vozila koje može plasirati svaki dobavljač e, a koji, koja imaju e, motore s unutarnjim sagorjevanjem e, da e, pada I, i to u korist električnih vozila. Dakle, što je s, osim toga, pitaću i što je s, sa zrakoplovstvom i sa pomorskim prevozom. Hvala, jedna minuta, gospodin Deli. Ja ću vrlo kratko postaviti jedno tehničko pitanje budući da vi govorite da e, su e, da zapravo 44% emisija dolaze od automobila, ali tu niste spomenuli teška vozila. Zanimaju me podaci za teška vozila. Hvala lijepa. Hvala vam na svim ovim pitanjima. Ja imam jedno pravo pitanje, a tiče se ovog e, novog energetskog miksa. Rekli ste nam da će vozilo budućnosti, automobil budućnosti biti više električni, ali moramo ići i prema plinu i prema vodiku. No imam e, jedan e, sadržajni problem. Kako napraviti kad imamo 30 milijuna vozila na cestama koje ne poštuju norme? budući da prelaze za dva, tri ili četiri. Što sa tim vozilima? Jeste u svojoj studiji počeli e, za razmišljanjem o prenamjeni tih vozila, da li se trebaju stvoriti e, znači određene filijale prenamjere takvih e, vozila, to je prvo pitanje. Drugo, govorimo o novom ciklusu testova. Čini mi se da čisti automobil takav kao takav ni, ne postoji. Niti električni automobil nije čist. A drugo pitanje je povezano s tim da određeni sektori gospodin Kelly nešto želi reći. Da, kako, na primjer, sektori industrije, poljoprivrede od 1990. smanjuju svoje emisije stakleničkih plinova, kako u prometu to eksplodira, imamo eksponent socijalni rast, da li imamo blokadu država, kako objašnjavamo to da jednostavno nismo ubrzali smanjenje. A zadnje, go opet ću nešto reći o toj prenamjeni. Da li ste e, u tom smislu e, izradili neka predviđanja? sutra ćemo imamo e, sutra ćemo imati automobil koji će biti opremljen na potpuno drugačiji način imat ćemo drugačije infrastrukture da li ste izvršili predviđanja što se tiče troškova da li će to stvoriti nova radna mjesta u tim novim filijalama hvala imate točno e, kako bi odgovorili na naša pitanja gledam prevoditelje pet minuta jesam li dobro to ispregovarala da, klimaju mi u kabinama. Izvolite. Uh, um, ja ću govoriti nizozemskim za odgovore. Što se tiče e, pitanja predsjedateljice, govorit ću o njima e, najprije, e, i vremenskih ograničenja. To je problem na koji sad nailazimo. a to ima veze s emisijama čestica e, i kvalitetom zraka. Nemamo još rezultate e, uvjeta. E, mislim da bi trebalo svakako ići za rezanjem emisija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 Kad e, govorimo znači e, iz transsektorskog aspekta, onda troškovi prenamjene u sektoru prijevoza će biti veći nego u drugim sektorima. Postoji cijeli niz sektora gdje imamo znači e, određene postotke smanjenja, ali za promet je to puno kompliciranije. Što se tiče ovog izvješća, govori se o tome da će patiti neke tvrtke, jer kad smanjujemo za 80% emisije, znamo da je to složeno, ne znamo koliko će to koštati, moramo također razmisliti i studiju e, procjene učinka, da vidimo kako možemo financirati to na što smo se obvezali. A trebamo također vidjeti koji će biti troškovi tranzicije. Znači naše izvješće se nije pozabavilo E, ovim pitanjem e, troškova. Postavili ste mi tehnička pitanja, 44% emisija za osobne automobile u odnosu na 20% e, transportnih vozila, znači kamiona. Ovo što je postavio gospodin Kelly kao pitanje. Pitate se da li moramo proizvoditi manje konvencionalnih automobila mi u našem izvješću to kažemo, istina je, to nam je dobra ideja i moramo uzeti u obzir znači mogućnost mandata 0% e, emisija kako bismo stvorili pravila za proizvođače kako bi e, brže proizvodili električna vozila, električne automobile, da li to moramo e, osmisliti u okviru uredbe, zabrane, pravila i tako dalje, to je dobro pitanje smatram da moramo također razmisliti o e, sustavima na samom tržištu kako bismo e, potaknuli proizvodnju električnih automobila. Da, no to e, izlazi iz okvira našeg izvješća E, ako imam još jednu minutu što se tiče samih djelovanja akcija, da li trebamo e, djelovati sada ili poslije, ako želimo poštovati 1,5 e, stupnjeva Celzijusih u okviru sporazuma iz Pariza, moramo onda odmah krenuti u akciju to u tri suštinska sektora i to što je prije moguće kako bismo smanjili naše emisije CO2, to nije nikakva opcija, moramo djelovati sada. Ako budemo čekali, onda će se akumulirati emisije CO2. Ako ne djelujemo, to neće funkcionirati. Što brže budemo djelovali, to ćemo brže postići naše ciljeve i to lakše. Ja sam, evo, odgovorio, čini mi se, na sva pitanja koje sam zapisao. Hvala, hvala vam u istinu na vašim odgovorima. Imamo možda pitanja na koje niste dali detaljni odgovor mogu vam e, poslati možda mail kako bismo dobili i onda detaljno o sadržaju neke odgovore. Ja ću vam poslati mail u tom smislu, ne imate pravo i time ću zaključiti. Kad nam kažete da će nas to skupo koštati, ali da će e, to sve skupa biti skuplje ako ništa sada ne napravimo i ako sada ne djelujemo. Zbog razlog tome je to da sada moramo napraviti prekretnicu jer u budućnosti nećemo više biti znači e, samo suočeni sa klimatskim promjenama nego sa klimatskom opasnošću. Ako sektor prometa nas shvati da e, e, je zadnji čas za reakciju onda ćemo se naći zbilja u velikoj situaciji, e, teškoj situaciji. Zbog toga imate zbilja odbor za promet koji je vrlo dinamičan, mi smo to sve čuli, svjesni smo toga, biti će teško, ali uspjet ćemo. E, u tom smislu vam želim dobar tek. Čekam vas ponovno u 15 sati. Gospodine Telička, želite nešto reći? A sad neću ulaziti, gospodine Telička, u vaše privatne aranžmane. Znači, ja vas čekam u 15 sati imamo događaj s građanima, molim vas da budete prisutni, zatražite isto tako od kolega da budu e, prisutni, imat ćemo znači prijenos u živo, imat ćemo i pitanja preko e, društvenih mreža i računam na vas da budete prisutni. E, želim vam e, gospodine Kelly, da se uskoro vidimo i hvala što ste bili s nama danas, a vama također želim sve eh, zahvaliti zbilja na interesantnoj prezentaciji.